Dragi kolege, dobrodošli na sastanak odbora Ekon. Na početku ćemo usvojiti dnevni red. Ukoliko nema nikakvih prigovora, smatramo da se on usvoja. Također moramo usvojiti i zapisnike sa sjednice održane 31. kolovoza i 1. rujna 2016. i 26. svibnja 2015. kada je bilo jedno neriješeno pitanje koje je sada e, riješeno pomoću fusnote. Tako da mogu li onda smatrati da su usvojeni ti zapisnice? Da, hvala. Što se tiče priopćenja predsjednika, Ekon je usvojio 13. srpnja 2016. svoje mišljenje o onom prospektu i na plenarnoj sjednici je to usvojeno, odnosno glasovano je o tome na plenarnom zasjedanju u rujnu, vraćeno je i sada će na osnovu ovog teksta koji je usvojen na plenarnoj sjednici e, ponovno početi rasprava e, sa vijećem Imamo i nacrt ispravaka za CRR vezano za e, zahtjeve, odnosno uvjete za poslovanje e, Agencija za kreditni rating i trgovinskih repoziterija i to će biti do 20. E, rujna je bilo dostavljeno i budući da nije bilo nikakvih primjedbi od e, odbora, onda će to biti stavljeno na glasovanje cijelog parlamenta i smatrat će se usvojenom na plenarnom zasjedanju, osim ako klub, jedan od klubova sa više od 40 zastupnika ne traže da se to ne učini. Imamo plan e, da delegacija EKO na putu u Šanga i Peking. E, prošlog tjedna su trebali ići, ali kineske vlasti su to odlučile odgoditi u četvrtak ujutro su nam javili, znači dva dana prije nego što smo trebali otputovati. I tajništvo je dobilo informaciju da je to uh, učinjeno zbog toga što je predsjednik Šulc uh, se sastao sa Dalaj Lamom u Strasburu. Naravno, žao nam je što je došlo do te odgode. Podsjećam članove da sastanak sa zastupnicima u nacionalnim parlamentima će biti održan 28. rujna od 3 do 5 poslje podne. Predstavnici 17 nacionalnih parlamenta će sudjelovati u razmjeni mišljenja o europskom semestru. Sažetak preporuka sa zadnjeg sastanka koordinatora, imenovanja, produljenje trajanja uredbe o Europskom fondu za strateška ulaganja, i dakle ako proračun ostane takav onda će sve ostati isto. Radi se o nadzornim tijelima, o euru i Ekon je dobio i raspored rada ali dakle PRIPS bi također trebao biti obuhvaćen e, ovisno o tome što će komisija napraviti nakon što je dobila prigovor parlamenta na delegirani akt. Koordinatori su se složili da se napravi jedna zajednička rezolucija o ovoj e, uredbi, odnosno o e, ovom dokumentu o kojem će se glasati danas e, i imamo također tu i učinak e, ovog regulatornog okvira e, za financijska tržišta i također u to kako će Brexit utjecati na tržište. Imamo i cijeli niz rasprava koje će se baviti upravo tome, a također ćemo i u raspravi s Dragim se baviti tom temom i također ćemo pozvati cijeli niz osoba koje će nam se obratiti. Izvanredni sastanak odbora 12. E, prosinca gdje ćemo se baviti paketom za proračun za 2017. Dakle, imamo također tu i ovaj okvir za međunarodne financijske institucije, imamo i usporedbu između rezolucije parlamenta i sve ono što komisija nije uspjela obuhvatiti. Imat ćemo i sastanak sa gospodinom Kolom iz Bazelskog odbora koji će obuhvatiti takozvane reforme Bazel 4 o različitim rizičnim, rizičnoj aktivi i to, nakon toga ćemo imati nastavni sastanak s komisijama, možda i sa EBA i sa e, Europskom središnjom bankom i nadamo se da ćemo početkom studena imati nacrt rezolucije i koordinatori su se složili da se odgodi e, predstavljanje nacrta izvješća do 9. E, studenog ove godine. Sad moramo usvojiti kalendar rada e, za 2017. E, za sastak ekona. Mogu li smatrati da je to usvojeno? Da. I konačno pozdravljam e, predsjednike četiri ESE koji su došli ovdje na raspravu u skladu sa uredbom o ESama člankom 51. Vi ćete nam e, nešto reći o aktivnosti vaših tijela i posebno što se tiče sastavljanja pravila, suradnje sa zakonodavcima i tako dalje. I također nas zanima koje su vaši prioriteti vezano organizaciju u ovih 12 mjeseci pred nama. Gospodin Bernardino će kao jedan od e, predsjednika, rotirajućeg predsjedništva zajedničkog odbora europskih nadzornih tijela nešto reći o svemu tome. Dakle, zapravo imamo tri e, predsjednika. Oni imaju e, i jednu izjavu o tim e, djelatnostima svojih tijela tijekom protekle godine. Imate to na elektronskom obliku na e komitiju i Sad ću im dati riječ da nešto kažu. Prvo gospodin Bernardino. Hvala, dobar dan dame i gospodo. E, uvaženi predstav, članovi e, odbora Ekon, veliko mi je veliko zadovoljstvo što sam e, tu s vama na našoj redovnoj razmjeni mišljenja. Prvo ću nešto reći što smo radili tokom eh, protekle godine i koji su naši ciljevi za budućnost, a nakon toga ću vam nešto reći o strateškim ciljevima i opet mogućim budućim rizicima i onome što se događa u sektoru mirovina i kakav je, kakvi su izgledi za budućnost. I budući da sam eh, također i drugi potpredsjednik eh, tijela ESRB, nešto ću reći i o tome. Mi smo surađivali s, eh, sa ezama na koordinaciji također na zaštiti potrošača i u procjeni kroz eh, preko sektorskih rizika u EU. Također smo razradili i eh, taj jedinstveni set pravila i također imamo i ove, nove ovaj nacrt regulatornih tehničkih e, standarda za PRIPS, a nismo baš imali dosta vremena za to, no ipak smo to uspjeli. I sada vidimo da ove tri tijela zaista su uspjela e, pretočiti e, zakonodavne tekstove Europske unije u konkretne rezultate koji štite potrošače. Imamo prvi puta jedan dokument koji će dati svim ulagačima jednostavne i usporedive podatke o profitu i o rizicima za pojedine financijske instrumente. To je velik korak naprijed za potrošače i mi smo zaista ponosni što smo to napravili. Mi naravno shvaćamo da ono što brine e, Europski parlament što je izraženo na zasjedanju parlamentarnom je nešto što treba uzeti u obzir i to može pomoći nam da e, prilagodimo i razjasnimo neke od odredbi kako bi se to, kako bi se umirila njihova bozan. Jedan robustan i pragmatičan pristup će dati rješenje uskoro. U zajedničkom interesu, interesu posebno građana Europske unije da zajedno radimo kako bismo e, postigli rezultate. U tom smislu će ovaj zajednički odbor dati podršku Europskoj uniji sa svojim e, stručnim znanjima. Zajednički odbor je e, dao nacrt e, svih tih tehničkih standarda za vanjske e, te financijske institucije, a svrha je bila da se na pravi način mogu, može procjenjivati rad Agencije za kreditni rejting u cijelom financijskom sektoru. Imamo također i pravila za male i mala i srednja ta poduzeća za kreditni rejting. Mi se s time nismo složili jer zajednički odbor smatra da ovaj nacrt predstavlja dobar e, i razuman pristupa istovremeno se potiče e, tržišno natjecanje za te e, agencije za kreditni rating. Također tražimo da se podrže ovaj regulatorni tehnički standard za OTC izvedenice koje nisu poravnane u posredovanjem središnje druge ugovorne strane i povećanje transparentnosti na tržištu OTC i izvedenica je zaista veoma važno. I tu imamo i neke amandmane koje je predložila Europska komisija. Posebno su ESE e se protive prijedlogu komisije da se smanje koncentracije e, za marže kod mirovinskih fondova jer to je veoma važno jer se na taj način smanjuju rizici. Također nas brine to što se ne daje, odnosno odgađa se davanje podrške RTF ovima Tu je zaista važno da imamo suradnju svih uključenih strana. To bi trebalo uključiti ne samo to da ESE obave svoj posao na vrijeme, ali nego i da imamo i taj proces podrške koji će se odvijati na vrijeme. Zajednički odbor ima glavnu ulogu u praćenju tih e, prekosektorskih rizika pratimo rizike i ranjivost u europskom financijskom sustavu i znači svima e, ulagačima, malim ulagačima, industriji, deponentima i tako dalje, kažemo gdje se nalaze te neke neizvjesnosti i nesigurnosti na tržištu i rizici. I također imamo i činjenicu da je nizak rasta, to bi moglo utjecati i na profitabilnost e, financijskih institucija Također imamo i povezanost europskih financijskih sistema, no europski financijski sistemi su izloženi i e, najnovim nekakvim rizicima koji će brže djelovati na njih kao što je između ostaloga i Brexit. Nadalje, zajednički odbor je nastavio rad na podržavanju procjene financijskih, odnosno direktive o financijskim konglomerata i to je dio programa REFIT e, na taj način da smo dali svoj doprinos javnoj raspravi. Trebamo izbjeći dodatne razine nadzora gdje e, taj sustav nadzora već može ukazati na rizike koji postoje. Sa usvajanjem četvrte direktive za borbu protiv pranja novca i sa daljnjim amandmanima koje je predložila komisija, sada smo u ključnom momentu zajednički odbor će E, uskoro e, izdati smjernice kako bi se na pravi način shvatilo da bi svi na pravi način shvatili na koji način se trebaju boriti protiv financiranja terorizma i pranja novca. Što se tiče uspješne suradnje, drago mi je da smo imali taj dan za potrošače 16. E, rujna u Parizu. To je odlična platforma da se svi dionici na aktivan način uključe u rad i da ukažu koji su glavni problemi. Tu smo se bavili temama kao što su funkcioniranje unutarnjeg tržišta, e, veliki setovi podataka i e, potreba za zaštitom potrošača. Također imamo internet stranicu koja će omogućiti da se prikažu i promiču naše aktivnosti na jedan transparentan način. U zaključku evo mogu reći da je zaštita potrošača će i dalje biti u središtu rada zajedničkog odbora, posebno u svjetlu činjenice da digitalizacija se sve više ubrzava na financijskim tržištima. Imamo i te preko sektorske fenomene kao što su korištenje velikih e, setova podataka i ono što zovemo robotsko savjetovanje. I vidimo da svi koriste te velike podatke i također ćemo vidjeti kako, na, na koji način na potrošače utječe korištenje tih velikih setova podataka od strane e, financijskih institucija. Također ćemo izdati naše nalaze vezano za e, korištenje automatiziranog, automatiziranih savjeta. To je sve u skladu sa našim mandatom i e, zajednički odbor je na makro i mikro razini e, odlučan da i dalje daje povratne informacije koje će pomoći svima da se nose sa teškom situacijom na financijskom tržištu, a što se tiče ovih, ove konvergencije nadzora mi ćemo zaista dati na raspolaganje sve alate koji su potrebni i također su e, smjernice i pitanja i odgovori veoma korisni, pokazalo se to u prošlosti i ti instrumenti će se koristiti od strane ESE samo onda kada je to potrebno, ali uvijek će se poštivati pravilo da se prvo ide na razinu 1. Suradnja zasnovana na povjerenju između Ekona i 3 ESE je zaista od ključne važnosti i radujemo se što ćemo i dalje moći nastaviti e, suradnju u duhu e, kvalitetna e, dijaloga. Što se tiče EIOPE, u suradnji sa nacionalnim tijelima. E, mi smo radili na promicanju provedbe e, solventnosti 2, to uredbe solventnost 2, posebno u trenucima kada je zbog teškog ekonomskog i financijskog okolišta sa niskim e, kamatnim stopama i teškom održivosti postojećih poslovnih modela, to nije baš bilo jako lako i zaista je važno da se ta situacija riješi u skladu sa glavnim ciljevima EIOPE, a to su kao prvo e, nadzorna konvergencija, kao drugo e, povećanje zaštite potrošača i treće financijska stabilnost. Prvo ću nešto reći o konvergenciji. Od 1. siječnja 2016 se primjenjuje okvir Solventnost 2 i osiguravatelji su također u cijeloj Europi sada se moraju toga pridržavati. I sada smo se makli od izrade propisa do nadzora. I ta zajednička kultura, jedna jedinstvena kultura i konvergencija nadzora su veoma važni. Za nas to nam je sada fokus e, kako bi se u svim zemljama članicama svi zakoni primjenjivali na isti način, kako bi se imali u jednake uvjete za poslovanje, kako bi se izbjeglo e, arbitriranje i e, cijeli niz e, instrumenata imamo sada na raspolaganju. Imamo e, podatke koje smo prikupili u skladu sa, solventnost, sa programom Solventnost 2 i također učinkovitost na makro i mikro razini nadzora u Europskoj uniji i također je veoma važno da se konzistentno primjenjuje okvir Solventnost 2 i tu, su važne, je važna i dobra praksa, također da se nezavisno procjenjuju e, prakse i da sve kompanije u prikupljanju svojih tehničkih podataka se koriste istim metodama i također je veoma važno da se na pravi način e, se metodologija primjenjuje i također nerizična kamatna stopa, konačni terminski tečaj, simetrična prilagodba za kapitalni zahtjev i tako dalje. Također želimo da se u budućnosti na osnovu dokaza mijenja regulatorni okvir. Također gledamo da li modeli i pretpostavke, odnosno premise su odgovarajući, da li zaista služe svoje svrsi i također moramo gledati koji je učinak ovih dugoročnih mjera za jamstva moramo smanjiti kompleksnost e, i moramo se držati načela e, proporcionalnosti. A sada ću nešto reći o osnaživanju zaštite potrošača. Sada smo došli do, također do te faze, važne faze. EIOPA e smatra da su ovi instrumenti ključni za odgovarajuću provedbu tih načela zaštite. Kao prvo KID, znači dokument sa ključnim informacijama, zatim pripremne smjernice ili aranžmani vezani za nadzor proizvoda i upravljanje proizvodima, zatim tehnički savjeti vezano za delegirane akte i četiri, jedan standardizirani e, format e, za predprodajni za sve neživotne e, dokumente vezane za osiguravateljne proizvode, znači IPID. Dakle, mi zaista želimo u cijeloj Europi imati tu kulturu u čijem će se središtu nalaziti upravo potrošač. Što se tiče digitalizacije u eh, osiguravaju u sektoru osiguranja i korištenja velikih eh, setova podataka, veoma je važno da se zaštiti potrošač u tom smislu. Kao prvo, što se tiče mirovina, imamo mišljenje EIOPE e iz travnja ove godine Europskom parlamentu Vijeću i komisiji vezano za zajednički okvir za procjenu rizika i transparentnosti za IORPSE. Tu imamo i također ovaj e, standardiziranu procjenu rizika po stupu 2 koja je zasnovana na zajedničkim predefiniranim scenarijima za stres i e, tu je veoma važna podrška sponzora, također e, programi za zaštitu mirovina i smanjenje davanja. Također trebamo imati transparentnost što se tiče onih koji uplaćuju u fondove, sponzora i drugih zainteresiranih strana. I konačno treći prioritet, a to je održanje financijske stabilnosti. E, situacija makroekonomske i financijske je zaista teška, imamo niske kamatne stope i EIOPA stalno provodi stres testove da vidi da li financijske institucije udovoljavaju svim uvjetima e, i stalno se procjenjuju rizici i ranjivost kako bi se moglo reagirati na pravi način. Ove godine smo objavili rezultate za prve E, stres testove IRPsa a koji su provedeni u cijeloj Europskoj uniji. Tu se pokazalo da nakon e, dugog perioda sa niskim kamatnim stopama da će to predstavljati veliki e, problem za irps e koji se zasnivaju na definiranim davanjima i ponašanje sponzora je zbog e, teških uvjeta na financijskom tržištu biti loše, što će imati e, loše posljedice i za financijsku stabilnost i na realni sektor. 2016. ćemo imati, smo već počeli zapravo provoditi taj stres test za osiguranja i vidimo da tu ima nekih kritičnih ranjivih točaka u e, što se tiče životnog osiguranja sa dugoročnim jamstvima i e, drago mi je da ipak smo osmislili neke instrumente koji se lijepo uklapaju u postojeći okvir i gdje nema preklapanja. Imamo taj makro e, nadzorni e, jedan režim, ali ipak možemo se pozabaviti sa rizicima koji postoje u cijelom sistemu. Ja naravno kao jedan od potpredsjednika ESRB-a vam mogu reći da zbog tih niskih kamatnih stopa da je i kod nas to imalo svog utjecaja i ESRB e je izradio jedan strateški dokument o makroprudencijalnoj e, politici koja izlazi iz okvira e, banaka i tu smo vidjeli jednu horizontalnu perspektivu o sistemskim rizicima kroz sve sektore i napravili smo također jedna, neka predviđanja za e, dugoročne i srednjoročne politike koje nadilaze granice bankarskog sektora. I tu smo se pozabavili izvorima, implikacijama i potencijalnim ranjivim točakama koje se odnose na ovaj okoliš gdje prevladavaju niske kamatne stope. I kako bismo se e, mogli nositi sa ovim problemima, evo mogu samo reći koji su ciljevi su zakonodavaca vezano za europski sustav e, nadzora Moramo imati jedinstvena pravila kako bismo imali konvergenciju, da se razvije jednaka e, kultura i također da se potakne financijska stabilnost. I EIOPA zaista ima sve ono što je potrebno kako bi izvršila svoj mandat kako je e, definiran zakonom, ali također e, moramo se pobrinuti da i ta njezina zadaća za poticanje konvergencije u nadzoru i zaista moramo jasno definirati mandat i u tom smislu. Moramo promijeniti nešto u upravljanju kako bismo ipak e, to uspjeli, ali također da se uspostave svi postojeći da se uspostave odgovarajući kontrolni mehanizmi. Evo, e, to je to e, što se tiče EIOPE vezano za njezin rad i odgovornost prema europskim potrošačima of uh, uh, Hvala lijepa. Evo samo nešto vezano uz uh, EMIR koji ste spomenuli, dakle uz uredbu koja se odnosi na infrastrukturu europskih tržišta i provedbu međunarodnih standarda. Moram reći da zajedno s izvjestiteljem Langeom se slažem s onime što je um, Timoti Mase, predsjednik stfc rekao e, da nakon što dobijemo tekst koji donese komisija, e, moramo još jednom zapravo iskazati našu pozitivnu namjeru da ispitamo eventualne e, namjere da se određene stvari u tim standardima mijenjaju. A sada dajem riječ Andreju Henry. Hvala lijepo gospodine predsjedatelju. E, postupak e, rada na popravljanju bilanci europskih banaka i dalje je u tijeku i ostvario je dodatni napredak. Možemo već vidjeti da su stres testovi 2016. godine pokazali da su se banke značajno oporavile. Međutim, važno je nastaviti s radom i dalje. Pojedinačni rezultati su rezultati koje pozorno pratimo u prilikom nadzornih evaluacija. To čine nadležna tijela i ono što je vrlo važno reći jest da zahvaljujući jačanju bilanci je došlo zapravo do stvaranje dodatnih uvjeta koji omogućuju danje poboljšanje bankovne imovine. E, prosječni omjer e, nenaplativih kredita u odnosu na ukupan broj kredita u EU je sada 5,7%, što je tri puta više nego u nekim drugim e, nadležnim područjima. Međutim, u deset država članica taj omjer je iznad 12%. Visoki udio nenaplativih kredita profita jest nešto što zapravo slabi profitabilnost banaka. Isto tako može imati negativna učinak na e, poduzeća i kućanstva. Zbog toga je izuzetno važno da i dalje pratimo kvantitativne i kvalitativne ciljeve, da se bavimo strukturnim pitanjima u e, postupcima koji se tiču e, poreznih pitanja, te da svakako poboljšamo funkcioniranje sekundarnih tržišta kako bismo se uspjeli riješiti nenaplativih kredita. E, bankovne bilance i općenito korporativna struktura također trebaju biti prilagođene u skladu sa direktivom o oporavku i sanaciji banaka. Tijela zadužena za oporavak i sanaciju zapravo nastoji uložiti sve veći trud kako bi finalizirale planove za sanaciju i kako bi e, riješile ono što je potrebno vezano uz minimalni zahtjeve za regulatorni kapital. Također smo u procesu finalizacije našega izvješća vezano uz provedbu okvira koji se odnosi na minimalne zahtjeve za regulatorni kapital, a to je nešto što je povezano sa e, procesom e, finalizacije pružanja opsežnih kvalitativnih i kvantitativnih kvantitativnih informacija vezano uz učinak tih novih zahtjeva i potpore na zakonodavni proces kako bi se provodili međunarodni standardi koji se tiču ukupnog kapaciteta apsorbiranja gubitka. Također, vrlo pozorno pratimo raspravu koja se vodi u Bazalskom odboru za nadzor banaka vezano uz zahtjeve za kapitalom i smanjivanje e, variabilnosti i e, ponderiranog e, rizika kod imovine. Ono što je od ključne važnosti je da predložene promjene ne smanje pretjerano osjetljivost na rizik regulatornog okvira i da ne e, ugrože, e, ne ugroze u slučaju krize e, neopravdano kapitalne zahtjeve. EBA se trudi da da potporu koordiniranom stajalištu europskih predstavnika za u međunarodnim forumima. Nakon što se održao niz radionica koje se zapravo tiču bankovnih pitanja i na kojima su sudjelovali dionici e, bankovne grupe, EBA također radi na izdvajanju posebnih kanala kojima se može raditi na povećanju proporcionalnosti u regulatornom okviru banaka, uređivanju banaka. I uskoro ćemo objaviti e, dokument za razmatranje vezano uz tu temu. Također intenziviramo naš trud kako bismo se suočili sa izazovima vezanima uz financijske tehnološke inovacije. Digitalno bankarstvo jest nešto što eventualno može unijeti e, problem u korištenju korištenje bankovnih modela i radimo na tome da se suočajemo sa svakodnevnim e, izazovima. Tu imamo naravno valutna pitanja, crowdfunding kao i neka druga pitanja. To uključuje i određena e, aspekte mandata e, koje zapravo proizlaze iz direktive o jedinstvenim propisima. Nedostatak sredstava nas je prisilio da odgodimo određene projekte i da im smanjimo obojam. Članovi ovoga odbora su zapravo izrazili određenu zabrinutost vezanu uz instrument pitanja i odgovora kao i smjernice o kojima smo govorili, kolege su već o tome govorili i ja samo želim naglasiti koliko su ti instrumenti za nas važni. Želim reći da mi zapravo ne ne govorimo o instrumentima koji ulaze u područja koja treba dodatno regulirati, već jednostavno se radi o instrumentima koji bi zapravo e, povećali transparentnost u onim područjima u kojima nije EBA nadležna, već su to nacionalna regulatorna tijela. E, kada se radi o pitanjima koja, kojima se zapravo EBA ne bavi, koje nisu njezine njezinoj nadležnosti, pitanje se šalje komisiji. To su zapravo instrumenti koji omogućuju da se osigura dosljednost putem jedinstvenog tržišta i da se osigura dosljedno donošenje odluka odluka nacionalnih regulatornih tijela. Na kraju dozvolite da kažem nešto vezano uz e, referendum vezan u, u Ujedinjenoj kraljevini, vezano uz stav e, EBE. Moram reći da nas je to prilično e, zabrinulo. Kako bismo bili sigurni da neće doći do nesigurnosti, kako bismo osigurali da nadležna tijela mogu dosljedno obavljati svoju zadaću, vrlo je važno da se odluka o pozivanju na relevantan članak donese u odgovarajućem periodu kako bi se što manje osjetio negativan učinak na financijska kretanja. Hvala. Hvala lijepa Andreja Nija, a sada Steven Major. Hvala lijepa Roberto što ste mi dali riječ. Dragi gospodine predsjedatelju, uvaženi e, članovi E, i zastupnici u Europskom parlamentu. Zaista sam zahvalan što ste mi dali priliku da iznesem ukratko e, detalje o e, radu ESME u proteklih 12 mjeseci te da kažem nešto o našim planovima za budućnost. Prije nego što to učinim, želio bih vam zahvaliti na stalnoj potpori i konstruktivnoj suradnji u tijekom proteklih pet godina. Vaša je potpora bila izuzetno važna i omogućila je ESMI da postane snažnom organizacijom te da se usredotoči na svoju misiju poboljšanja zaštite ulagatelja i da osigura stabilnost i dobro funkcioniranje financijskih tržišta. Posljednjih 12 mjeseci e, predstavljaju jedan od najintenzivnijih perioda u radu ESME do sada vezano uz e, osnovne aktivnosti ESME. Krenut ću sa pitanjima koja se tiču jedinstvenih propisa. Tijekom prošle godine smo e, objavili više od 80 tehničkih standarda, mišljenja i različite vrste tehničkih savjeta. Ja iskreno vjerujem da su ta, ti propisi zapravo zapravo značajno doprinijeli zajedno sa dugoročnim nastojanjima Europske unije i su zakonodavaca u Europskoj uniji da financijska tržišta postanu transparentnijima i ono što je još važnije da postanu konkurentnijima kada govorimo o razvijenju dakle, tih mjera druge razine, moram reći da vjerujem da je ESMA zaista pokazala snažnu predanost e, iznošenju e, tehničke stručne e, ekspertize i da je pomogla su zakonodavcima u njihovim nastojanjima. Kada govorimo o e, tehničkim standardima, želim reći da smo u proteklih 12 mjeseci objavili tri mišljenja vezano o nacrtu pravila vezano uz MIFID, jedno mišljenje vezano uz standarde koji se tiču uredbe o zloporabi tržišta i jedno mišljenje vezano uz standarde koji se odnose na zahtjeve za temeljnim kapitalom. Mislim da se svi možemo složiti da dobro pripremljeni i na vrijeme doneseni tehnički standardi koji uzimaju u obzir rokove koji se nalaze u našim temeljnim propisima predstavljaju e, korak u pravom smjeru kako bismo svi bili e, spremni za provedbu. Dozvolite da sada kažem nešto više o konvergenciji. Ranije ove godine ESMA je objavila prvi radni program vezano uz nadzornu konvergenciju i radi se zapravo o rezultatu ESMA-ne strateške orijentacije za razdoblje od 2016. do 2020. godine. To je bio vrlo važan korak u radu ESME i to zbog dva razloga. Kao prvo, to, je nešto što je olakšalo brzu provedbu regulatornih mjera od strane nacionalnih nadzornih tijela, a s druge strane omogućilo je da se dobije struktura za različite vrste izmjene aktivnosti. Neke od stvari kojima smo se bavili prošle godine uključuju primjerice kriterije zahtjeve prihvatljivosti u skladu sa e, direktivom o tržištima financijskim instrumentima, kao i značajan broj različitih smjernica te pitanja i odgovora koji zapravo razjašnju e, provedbu E, zakonodavnih propisa. Moramo biti e, sigurni e, u tome da ćemo imati odgovarajuće smjernice u praktičnim primjerima u svakodnevnim zadaćama nadzornih tijela i regulatornih tijela na nacionalnoj razini i razini Europske unije. Zbog toga je vrlo važno da, kao što smo već i pokazali kada se radi o izmenim aktivnostima kod središnjih kliničkih ugovornih strana iz trećih zemalja, naši ulagatelji imaju ravnopravni položaj. Također, vrlo je važno da i dalje radimo na konvergenciji nadzornih aktivnosti, pritom bih želio vašu pozornost skrenuti na središnji informacijski sustav na kojem ESMA radi, koji je prvenstveno namijenjen provedbi profisa u sklopu sa direktive o tržištu financijskim instrumentima. Vjerujem da je ESMA svojim radom zaista dovela do porasta rentabilnosti na europskom tržištu, a istovremeno je i poboljšala kvalitetu podataka. E, dobili smo na taj način zaista jednu dobru platformu, izvor podataka koje su nam potrebne kako bismo mogli raditi na međunarodnim projektima standardizacije, kako bismo mogli pokrenuti nekoliko inicijativa vezano uz izvješćivanje. Iskreno vjerujemo da poboljšanje kvalitete podataka kao i vođenje brige o troškovima jeste nešto što može ići ruku pod ruku. Dozvolite da sada kažem nešto o procjeni rizika. Prije nekoliko mjeseci ESMA je uspješno pokrenula prve stres testove vezano uz središnja klinička zajedničke ugovorne strane i to je bila prilika, prema mojem mišljenju, da se pokaže još jednom ekspertiza u sustavnoj analizi rizika vezano uz makroprudencijalnu praksu. Osim toga, želim naglasiti da je ESMA bila zapravo e, prilično zabavljena radom na jednoj od tema e, kojom se bavi i vaš odbor. E, pritom, naravno, mislim na rad i aktivnosti također i zajedničkog odbora o kojem smo ranije već nešto čuli. Kada govorimo o zaštiti ulagatelja, želim također skrenuti pozornost na upozorenja i ostale publikacije koje je objavila ESMA u proteklih nekoliko mjeseci, a prvenstveno govorim o instrumentima koji se tiču bail plina, binarnih opcija, e, ugovore e, za razliku, financijske ugovore za razliku i ostale spekulativne instrumente. E, to je izuzetno korisno za nacionalna nadzorna tijela, upravo zbog toga što smo imali prilike vidjeti da zloporaba trgovanja ovakvim vrstama spekulativnih instrumenata jest prekogranično pitanje. Zaključno želio bih naglasiti da E, ESMA među ostalim obavlja i izravne nadzorne zadatke. E, posljednji e, predmet na kojem smo radili protiv Fitch Ratings LTD-a rezultirao je globom od 1,38 milijuna eura, a prije toga imali smo, kao što znate, ranije 2016. godine predmet u kojem je ESMA pokrenula akciju protiv TR-a i zapravo je naplatila globu depozitarnoj zadruzi i kliničkoj korporaciji to je globa koja je dostizala 64 tisuće eura. Prema mojem mišljenju na taj način dobro djelujemo, međutim da bismo uistinu služili svojoj svrsi i da bi te naknade, odnosno koje oni moraju platiti kao kaznu, uistinu imale odvraćajući efekt, mora se promijeniti način računa. Na trenutačno zapravo imamo izračun e, koji iznosi 1% godišnjeg e, prihoda, a mislim da bi se zapravo trebalo raditi o postotku ukupnog prometa. Samo na taj način ESMA bi mogla mogla zaista uspješno obavljati svoju zadaću i tu računam na vašu potporu. Što se tiče buduće suradnje, nadam se da ćemo i dalje uspješno surađivati na boljitak europskog gospodarstva. E, s obzirom na to da je e, Unija tržišta kapitala zapravo projekt koji e, obuhvaća cijelu Europsku uniju, ja smatram da zapravo nema nikakve veze hoće li u njemu sudjelovati 27 ili 28 država članica Europske unije. Države članice će u tome sudjelovati. Stoga ESMA kao etablirani no, regulatorno tijelo u Europskoj uniji i dalje ostaje predana podržavanju ciljeva Unije tržišta kapitala i nastavlja ispunjavati svoj mandat i ovlasti. Hvala vam lijepa na potpori. Hvala lijepa. Mislim da ste jasno rekli čime se bavite što se tiče onoga o o čemu ste govorili vezano uz e, financijske naknade i globe. Želim reći da vas mi podržavamo. Također želim reći da cijenimo što pozitivno ocjenjujete potporu i suradnju Europskog parlamenta. Ovaj e, odbor je uvijek podržavao ESMU i to će činiti i dalje. Sada krećemo s pitanjima i odgovorima. Morat ćemo se ograničiti na vrijeme četiri minute četiri imamo drugu točku dnevnog reda, a zatim imamo gospodina Dragija, tako da vas molim da e, se držite ograničenja od minut i pol, dvije maksimalno za pitanje. Prvi pregovornik koji će postaviti pitanje je Burhard Balc. Hvala predsjedniče. Pa poslije brojna pitanja koja bih e, želio postaviti trojic predsjedatelja. No, barem u ovom prvom krugu pitanja želio bih e, se fokusirati na gospodina Andrija Enrija. Pravno govoreći, ne bismo se trebali izjašnjavati o Brexitu, ali moramo se pripremati za dakle moramo imati jasne stavove, moramo se prilagoditi i prilagoditi pravila SC. A to je nešto što smo mi u Europskom parlamentu odavno tražili, no kako god bilo kakva revizija direktive je zahtjevna. Dakle, moje pitanje je na koji način se vaša organizacija priprema za Brexit? Da li ćete pripremiti neku radnu skupinu za Brexit? Kakve će nastupiti promjene u vašoj organizacijskoj strukturi i u sustav donošenja odluka i konačno postoji uvijek manevarski prostor a da se ne mijenja funkcioniranje EBE. I konačno buduće sjedište. Namjeravate li napraviti duo s gospodinom Bernardinom ili s gospodinom Majorom? Hvala. Hvala Andreja, izvolite. Hvala. Pa da, naravno. Moramo kao organizacija izbjegavati da preuzimamo ulogu koja je izvan naših e, nadležnosti i odgovornosti. Dakle, trenutno naš način donošenja odluka nije se promijenio. Nastavljamo raditi kao i do sada surađujući s kolegama iz Ujedinjene kraljevine u unutar naših radnih struktura. No, naravno, mi smo spremni pružiti svaki vid eh, tehničke stručne pomoći koje, koje trebaju ovom odboru glede mogućih eh, ishoda ovog pitanja, no kako stvari sad stoje, ne donosimo, nismo pokrenuli nikakve konkretne specifične pripreme. Imali smo razgovore nekoliko dana nakon referenduma i moram reći da su razgovori bili jako pozitivni. Neki članovi su izjasnili svoju zabrinutost koju želim podijeliti s vama, a to je briga o tome što će što će se dogoditi kada se približimo izlazu i a imamo predsjednike Ujedinjenih kraljevina koji sjede na našim stolom i donose odluke. Moram reći da su predstavnici iz Ujedinjene kraljevine doista umirujuće djelovali prema svim kolegama. Rekli su da će izbjeći uplitanje u postupku donošenja odluka koje se ne bi primjenjivale na njihov teritorij. a postoji naravno i brojne brige o zapošljavanju. Zapošljavanje će biti puno složeni postupak u buduće, jer e, ljudima će biti teško preuzeti radno mjesto ne znajući gdje će raditi, to zahtjeva i preseljenje obitelji i tako dalje. Dakle, ono što mogu reći je da se nadam da ćemo jako skoro doći do nekog razumnog rješenja. Hvala. Da, i mi se tome nadamo. Nadamo se da će to biti razriješeno što prije moguće. Hvala sada, per Berez ima riječ. Hvala lijepo, gospodin. Hvala, predsjedniče. Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, euh, je voudrais euh, d'abord euh, poser une question à Enria, puisque vous êtes... Hvala predsjedniče. Evo, ja imam pitanje za gospodina rija s obzirom da ste promatrač u odboru iz Bazela, a koji je započeo promatračku misiju, dosta važno, osobito kada se radi o stambenim kreditima, koji dovode u pitanje fiksnu kamatnu stopu ili načelo long to income Naime, to bi moglo izazvati određenu nestabilnost i sveći broj e, titrizacija. Dakle, da li mislite da u postojećem kontekstu da to može biti dobar način razmišljanja? Zatim, gospodine Major, vi ste spomenuli datume Brexita i rekli ste da to ništa ne mijenja na stvari glede unije tržišta kapitala. U Europskom parlamentu kada je komisija predstavila svoj izvoj prvobitni tekst, neki među nama mislili su da kada se radi o razini nadzora da treba stvari prilagoditi. A imali smo dojam da je Ujedinjena kraljevina jedna od onih koje nisu tako e, Dakle, zar ne bismo trebali e, uniju tržišta kapitala prilagoditi kontinentalnoj e, percepciji stvari? Dakle, nadzoru koji će biti prilagođen na situaciji. situaciji. Hvala. Izvolite kolega. Enerija. Da pa kao što sam rekao u uvodnom izlaganju, mi smo jako aktivni na koordiniranju zajedničke, zajedničkog europskog stava na temelju rada odbrać bazila. Dakle, problemi su tu. Moramo se nositi s njima. Već smo ih nabrojali u čitom nizu izvješća tu je ogromna variabilnost e, kapitala i to su, tu imamo brojne probleme koje moramo rješavati, no kako god bilo moramo se postarati da će konačna rješenja biti takva da ne nanose dodatnu štetu, recimo u e, onim e, poslovnim sektorima koji predstavljaju mali rizik, dakle nuđenju kredita poslovnom sektoru moramo spostarati da tu nemamo dodatne kapitalne zahtjeve. Dakle, odgovor je taj da problem treba rješavati, a mi radimo u okviru bazelskih odrednica da se to riješi, no naravno je važno i da se postaramo da ne bude nikakvog negativnog utjecaja na područja poslovanja koji su dosta uspješni. Što se tiče pitanja unije tržišta kapitala i Brexita, ono što želim reći, što sam želio reći u uvodnom izlaganju, jeste da bilo 27 ili 28 država članica jako je važno nastaviti s radom i moglo bi se reći da postoji dodatni razlog da se brže napreduje jer znamo da sada kontinentalna Europa uveliko ovis, je jako ovisna o bankovnom sektoru i jedan razlog zašto želimo imati uniju tržišta kapitala jeste da su postoje bolje ravnoteže između e, tržišta kapitala, financijskog sustava i bankovnog sustava. Dakle, tu je dakle, još više razloga da se ubrza unija tržišta kapitala i u tom smislu imamo i komunikaciju komisije koja jako dobro odražava to mišljenje i e, zalaže se za ubrzani rad na unitržišta kapitala. Osobno mogu se samo složiti s onim što je već rečeno ranije, da to je da jedna od područja u tržištu unije kapitala jeste nadzor i konvergencija. Za sva ova naša tri tijela nadzor konvergencije je jako važan, ali ako pogledate naše ovlasti, one nisu toliko velike kako bi trebala biti. Napredovali smo u jedinstvenim propisima, ali nedovoljno što se tiče konvergencije. Dakle, moramo gledati kako e, na nacionalnoj razini konvergencija funkcionira i da to možemo neovisno ocijeniti. Hvala Bernd Luke, izvolite imate riječ. Govorit ću njemački. Ja imam pitanje za gospodina Enriju. Pitanje tiče se rezultata stres testova. Ti testovi pokazali su da postoji nedovoljna kapitalizacija, dakle podkapitalizacija od 5,7 milijardi eura i osobito se pokazalo, ukazalo na banku Montepaski. Gospođa lozan i drugi kolege stavili su, izradili su izvješće i došli su do drugih eh, zaključaka glede podkapitalizacije. Ako primjenimo američke, američka mjerila, onda bismo došli do kapitalizacije od 123 milijarde. U biti to je puno, to su puno veći izračun od onoga što je EBA Dakle, u čemu se radi? Da li su osnovne postavke drugačije? Da li biste rekli da su ebini stres testovi bolji ili jednostavno niste analizirali određene rizike u svom, svojim stres testovima? Hvala na pitanju. Da, doista smo s velikim zanimanjem analizirali te studije i kao što ste rekli, tu se radi o jako uvaženim e, ekonomistima i doista postoji e, veliki dio e, stručnjaka koji smatraju da bi kapitalni zahtjev trebao biti puno veći nego što je to tako, već u zahtjevima trebalo bi se utemeljiti na razini od 10, 15 ili čak i 20 posto no, ako vidimo i ako se to radi, onda se mogu, može doći do jako visokih e, iznosa. No, u svojstvu e, regulatora moramo spostarati da e, se poštuje postojeći regulatorni okvir koji ste vi i vijeće odobrili, tako da ne možemo koristiti regulatorne zahtjeve koje nisu odobrili E, europski su zakonodavci. Postoje određene opravdane kritike koje su iznesene glede e, scenarija koji je korišten u stres testovima, no ono što kažemo ono što je jako važno jeste koliko se kapitala gubi u okviru tih e, stres testova, odnosno u našim analizama, a te brojke su identične kao i u američkim, tako da smo pokazali da su naši stres testovi bili dosta zahtjevni. Mogu li postaviti još jedno dodatno pitanje? Evo jedno kratko dodatno pitanje. Dakle, rekli ste da bi rezultati mogli navoditi na krivi put e, jer e, Europski parlament nije uspostavio prave standarde. Jeste to htjeli reći? Ne, uopće ne. Ja u potpunosti podržavam mjerila koja su postavljena u uredbi. Ne samo sam htio reći da ako želite dodatnu sigurnost u zakonodavnom e, okviru, onda bi trebalo ljestvicu postaviti znatno više nego što je to u trenutnom sustavu, ako se to želi napraviti, onda bi se trebalo za, e, prikupiti puno više kapitala nego što je to sada u okviru bazelske, bazelskih dokumenata. Hvala, Korafan Novin Hvala predsjedatelju. Gospodo, sva trojica spomenuli ste razvoj tehnologije u finanskom sektoru. Puno toga se dešava u tim novim tehnologijama, bilo da se radi o umjetnoj tehnologiji, big data, robotiziranom radu ili drugim. Puno toga se dešava. Gospodine Bernardino, rekli ste da želite stvariti najvišu razinu zaštite potrošača, a da ne dovodite u pitanje razvoj inovacija. Naravno, svi mi to želimo, ali ono što čujemo od ljudi koji su u finanskom sektoru, rečeno nam je da e, je regulativa previše usredotočena na institucije, a ne na aktivnosti, tako da nemamo e, jednaka pravila za sve, jer ima e, dosta novih igrača i Apple i Google i ovoga svijeta ne moraju poštovati sva ista, svi ista pravila. Dakle, kakva je vaša analiza toga? Da li to se slažete s tim? Da li smatrate da se treba više e, usredotočiti na konkretnu aktivnost, ne na institucije? I još jedno pitanje za EBU i Jedna od važnih e, e, jedno od eh, važnih mjerila je Euribor. Ehm, banke koriste mjerilo Euribor kao mjerilo Euribor, a da li uopće razgovarate s bankama na tu temu i kakav je, kakav je vaš stav po tom pitanju? Hvala na pitanju. Naravno, sva pitanja o digitalizaciji big data postaju sve relevantnija u našem e, radu. Kao što rekoh, e, mi se time bavimo e, i na razni jese. No, imamo jedan dobar dokumentu Big Data i ovim nekim stvarima koje ste spomenuli, samo će tome biti riječi u našem dokumentu. No, e, kada sam rekao da treba uspostaviti dobru ravnotežu između visoke razine zaštite potrošača, a da sam ne pitanje inovacija, pa tu sam htio reći da se to tiče cjelokupnog e, ciklusa, životnog ciklusa proizvoda i dakle, kada se usredotočimo prvenstveno na aktivnost, e, taj pristup bi trebao biti dio rješenja. Naravno, radimo s djanicima, analiziramo potrebe potrošača, gdje se analiziraju rizici i evolucije, s ciljem da vidimo koji su ključni elementi u regulatornom okviru koji može stvariti probleme za proizvodnju, za, za, za stvaranje boljih proizvoda koji će biti najadekvatniji za potrošače. Dakle, to je nešto na čemu ćemo raditi u narednih, narednim godinama, barem iduće godine. To će biti ključnog značaja i to je jako važan moment. Ponekad razgovaramo o tim pitanjima kao što je finteka, zaboravljamo da u osiguravajućem radu postoje i velike moguće promjene u tom polju, jer korištenje big data ima mogućnost e, potpunosti promijeniti način izrade tih proizvoda, to može ići na stvoriti i povoljnije cijene, ali i probleme isključivanja određenih potrošača. To je nešto što doista želimo izbjeći, dakle na tome će se raditi narednim mjesecima i godinama, a naravno s ciljem da se uspostavi uravnotežen pristup između ova dva elementa. Evo, ja bih samo par riječi rekao o tehnologiji što se nas tiče. Isplate su e, pravi test za nas. Dakle, kad imamo e, pružitelj usluga u biti brojne banke izraz, izrazili svoju zabrinutost kada imamo e, treće strane koje sudjeluju u postupku. Dakle, ulažemo veliki napor da se uspostavi prava ravnoteža glede sigurnosti za naše korisnike. Općenito govoreći, moramo vidjeti kako će stvari razvijati u smislu definiranja bankarstva. Dakle, da li je bankarstvo, ono što smo napravili u direktivi za bankarstvo 78. E, da li je to nešto još uvijek ažurno kada imamo na umu tehnološki razvoj danas? To je veliko pitanje o kojem trebamo donijeti odluke i razmisliti u buduće. Hvala. Prvo što se tiče sudjelovanja vezano za izradu standarda, odnosno mjerila, da vidjeli smo prošle godine da je došlo do smanjenja sudjelovanja što se tiče Euribora, otprilike 16% smanjenje, dakle ispod 20, a prije je bilo 40, to nas brine. Pokušali smo uvjeriti e, banke da ostanu u na panelu ili da se vrate i zaista je jako dobro da u ovoj uredbi o mjerilima da se mogu natjerati banke da sudjeluju u tome. Zaista je nezgodno da banke ne sudjeluju u takvim panelima. Kao prvo radi se o velikim korisnicima tih mjerila, da oni uporno eh, ukazuju na rizike, ipak koriste se time u svojim ugovorima sa potrošačima gdje se spominje Euribor, znači kada banke napuštaju panel uz e, argumente da se radi o pravnim rizicima. Meni je to malo smiješno zato što i dalje koriste Euribor kao mjerilo u svojim ugovorima. I sada e, tu postoji e, situacija gdje se mogu kontrolirati i vidjeti gdje su ti pravni rizici u novoj ovoj uredbi i to je sve veoma razumno, može se sve kontrolirati što se tiče pravnog rizika. I konačno vrlo kratko što se tiče uh, utjecaja ove financijske tehnologije. Andreja i Gabriel su već ukazali na to, no uh, mi svi pokušavamo, posebno vi, što se tiče zakonodavnih uh, propisa i mi sa stanovišta tih naših smjernica vezanih za tehnologiju, pokušavamo biti neutralni, ali teško je predvidjeti kako će se nove tehnologije koristiti u budućnosti, tako da mislim da je veoma važno da pratimo financijske inovacije, kako se stvari razvijaju. Imamo jedan tim unutar ESME koji se upravo bavi time i e, trebamo vidjeti kako te financijske inovacije se uklapaju u taj regulatorni okvir. Hvala, e, gospodin Gigold. Pa cijeli niz brzih pitanja. Kao prvo Gabrielo Bernardinu, vidjeli smo ovaj primjer Evolving Doors sa Montalbom, vašim izvršnim direktorom koji je sada otišao u PricewaterhouseCoopers. Mislite li da je to jedan primjer koji bi mogao naškoditi e, reputaciji nezavisnosti nasih agencija i ne bi li pravila svih agencija trebalo postrožiti i učiniti strožim taj kodeks etički. Što se tiče ove uredbe koja je sada izmijenjena vezana za Europu i sada bi se rekli sve obveze trebale u potpunosti financirati. U e, travnju Gabriel si govorio o tome da tu postoji nekih, neke negativne situacije, ne radili se tu kršenju zakona i ako da što ćete učiniti ima pitanje za ESMU vezano za savjete, vezano za ekvivalentnost što postoje veoma važno u kontekstu Brexita. U mnogim e, državama koje su osjetljive, uključujući i neke porazne oaze, vi ste e, dali rješenje da se radi o ekvivalentnosti, a mada je bilo nekih e, tu problematičnih situacija, zašto ste isključili te kriterije i je li došlo do ikakvog pritiska od strane komisije na vas e, da tako oslabite ovaj e, savjet koji ste dali? Također smo vidjeli na području rasprave Bejlina što se tiče Italije, Dakle, kako je velik problem e, to e, zloporabe kod prodaje e, financijskih instrumenata. Ne bi li ESMA tu trebala djelovati u najboljem interesu ulagača, a da tome nije uvijek tako. Dakle, i što se tiče tog laganja kod prodaje financijskih instrumenata potrošačima ne bi li trebalo nešto učiniti? Hvala Sven na ova prva dva pitanja. Što se tiče ovog prvog pitanja vezana za Carlosa Montalva, i bivšeg izvršnog direktora EIOP, on sada radi za PricewaterhouseCoopers i e, to je u skladu sa uredbom kako je ona sada e, formulirana. On naravno sada tamo ima savjetodavnu funkciju i surađuje sa različitim dionicima. Ono što je učinjeno i mislim da to zapravo ide čak i dalje od uobičajenog tumačenja teksta uredbe. Dakle, mi smo eh, rekli da postoji period od godinu dana gdje on ne može kontaktirati eh, osoblje EIOPE vezano za pitanja koje se odnose na poslovanje EIOPE i to bi trebalo se primjenjivati na sve druge situacije. Mislimo da je to u skladu sa svrhom i duhom uredbe. Što se tiče ove druge stvari, što se tiče nedovoljnog financiranja e, mirovina, e, kao što znate, ova direktiva predstavlja minimalni stupanj harmonizacije. Naravno, temeljni parametri za izračun obveza se definiraju, a to je sve uvijek na razini načela, tako da tu ima dosta manevarskog prostora za zemlje članice. Naravno, realnost je takva da kad mi e, radimo kalkulacije na osnovu realne evaluacije, posebno u svijetlu ovog e, konteksta niskih kamatnih stopa koji utječe na sve nas, onda je situacija puno gora. Naravno, u mnogim zemljama članicama, čak i unutar njihovog nacionalnog regulatornog okvira, e, su, se premalo financira, premalo uplaćuje. To vrijedi za cijelu Europi. Naravno, kada onda radite procjenu vrijednosti koja je više u skladu sa tekućim stopama, onda se to još mora pomnožiti sa četiri, dakle ta rupa je puno veća i to je jedan od razloga zašto naravno mi smo također izdali ovo zajedničko mišljenje koje je upućeno vijeću komisiji i parlamentu vezano za moguće ojačanje tog stupa 2 što se tiče procjene rizika i to bi mogla biti poticaj i sponzorima i članovima da shvate da postoji možda ta realnija evaluacija, odnosno procjena vrijednosti i da se možda možemo naći u situaciji gdje će to dovesti do kompleksnosti što se tiče ispunjenja mirovinskih obećanja. Dakle, sa europske perspektive mi naravno radimo sve što možemo kako bismo kao prvo ukazali na to, to jest problem koji postoji, kao drugo predlažemo moguća rješenja, također i na europskoj razini kako bi se riješila ta situacija. I naravno, ne treba niti napominjati da ovaj stres test koji provodimo svakako u okviru njega gledamo koje će biti posljedice i za sponzore u ovom kontekstu niskih kamatnih stopa. Evo, ali zaista se moramo držati vremena četiri minute po govorniku jer Imamo i glasovanje i nakon toga dolazi gospodin Dragi, tako da zaista se ispričavam. Ako hoćete, imate 10 sekundi. Da, ne mogu 10 sekundi, onda u tom slučaju ne mogu zaista. Možda možete nešto ugurati u sljedeći odgovor. Brian Hayes. Hvala, gospodine predsjedavajući. Moj kolega koordinator je već govorio o mogućnosti da EBA se priključi EBI, ESMI ili EOPI kao standard. Ja se tome protivim zato što su je zato što bi se EBA trebala preseliti u Dublin, a ne u Frankfurt. To bi bilo korisno i ne bi bilo daleko od Londona. Ali Gospodine NREA, taj proces e, očito se provodi i pitam se što vi mislite o tom, toj seledbi. Radi se o političkoj odluci, o odluci vijeća, ako se ne varam, i također što se tiče ovih britanskih kolega, to je bilo dosta interesantno. Vi ste rekli da kada se budemo približili tom trenutku, kada će predstavnici Velike Britanije u odboru trebaju se uzdržati od glasovanja o ovim novim pravilnicima i novim strukturama. Koji je to moment? Je li to moment u kojem će se e, pokrenuti procedura po članku 50? I gospodine Bernardino, već smo razgovarali o EOPS-u, nećemo, e, o ima nećemo više o tome razgovarati ali ovo što ste vi rekli o je veoma važno i posebno je važno e, podići e, svijest, posebno što se tiče stres testa. Ovo što sam ja htio reći odnosi se na ovaj PEP. E Zato što mislim da bi se tu zaista mogao napraviti dobar režim za osobne mirovine. Jel bi to moglo funkcionirati što se tiče ovih mirovina iz drugog stupa, dakle da imamo sigurnost i taj zajednički aspekt koji je ono što je važno e, za potrošače. Kao što znate, e, uredbom koja osniva, koja uspostavlja EBU se definira gdje je sjedište. Dakle, morat će se izmijeniti ta uredba, nije do nas, nego između ostaloga i do vas. Ja nisam mogao reći ništa drugo nego što sam rekao ovdje, a radilo se više o tome kada će se do kada će se to dogoditi, nego kamo ćemo se seliti. Što se tiče naših kolega iz Velike Britanije, proces donošenja odluka u europskim agencijama je nešto što je definirano zakonima. Mi ne možemo to mijenjati. No ono što vam mogu reći je da još uvijek e, zaista postoji taj duh suradnje e, za stolom između drugih kolega i kolega iz Velike Britanije u tom smislu da se proces donošenja odluka neće narušiti zbog e, tih pregovora i što se tiče bilo kakvih promjena to je nešto što će trebati odlučiti su zakonodavci. Hvala. Hvala na vašem pitanju. Da, definitivno to je moj odgovor. Mislim da je definitivno moguće da se izgradi ono što bih ja rekao taj okvir za e, te definirane mirovine koje se zasnivaju na definiranim e, doprinosima, no za poslovne subjekte bi bilo e, bio veći problem to nego kad imamo definirana davanja. Ali što se tiče definiranih doprinosa, prekogranično gledano to bi bilo dosta teško, ali ipak to je inicijativa koju ćemo mi pokrenuti, možda da se neke ideje osmisle i naravno bit će nam vrlo drago da u ovim mjesecima koji su pred nama da dođemo u parlament i da o tome raspravljamo s vama. Jer mislimo da tu definitivno postoji ta jedna šansa i to je nešto što bi moglo taj, tu rupu u mirovinskim e, sustavima e, riješiti e, rješenjem e, sa unutarnjeg tržišta, dakle da se smanje troškovi te dimenzije koje možemo postići takvim oblikom financiranja. Hvala, Eva Kajli. Hvala. Još jednom možemo reći da što više se stvari mijenjaju, to više ostaju iste i mislim da se neki puta uopće niti ne mijenjaju zato što nadzorna tijela uspijevaju u lakim zadacima tamo gdje ta nadzorna kultura već postoji u ovim središnjim državama, ali na periferiji koja je puno važnija za EMU, da stvari e, ne idu tako dobro. Evo da ću vam jedan primjer. U Grčkoj imamo ne E, sistemsku banku Atika, ali ova vlada je e, potajno i javno pokušavala staviti tu banku pod političku kontrolu i mislim da već znate za taj slučaj. I u Grčkoj središnjoj banci e, guverner se ocrnjuje i uzeli su ga na zub zato da se izvrši politički pritisak ta banka ima cijeli niz, veliku e, količinu tih nenaplativih zajmova, ali tu su i ti e, zajmovi koji su dati e, kompanijama u vlasništvu političkih prijatelja, garniture na vlasti i sada se to ne može naplatiti. I tu su ti veliki rizici operativne prirode i to je zaista jedan primjer kako operativni rizik može biti E, glavni rizik e, zbog toga što nije loše upravljanje u bankarskom sektoru. Ne možemo to previdjeti zbog e, toga što porezni obveznici zbog stalne rekapitalizacije moraju snositi te troškove. I propadanje banke je, je i dalje sinonim sa propašću upravljačke strukture, upravljanja bankom i europska e, tijela moraju zaista poraditi na tome i ovi zajednički nadzorni timovi moraju puno biti kvalitetniji i to je zato što u banci je takvo postupanje zaista uobičajeno i duboko ukorijenjeno i treba detoksificirati. Pitanje gospodinu e, Enri je brine li EBA e, zbog kvalitete upravljanja pojedinim bankama i imate li ikakvih konkretnih planova da riješite e, činjenice, riješite probleme kada imamo te intervencije vladinih dužnosnika što se tiče zajmova. Još uvijek imam vremena. Ne, dvije minute. Minuta, pola minuta. Da, u redu. I da li ne, nećete nikad dobiti odgovor na ta pitanja. Dakle, pitanje je samo za čovjeka iz EBA. Što se tiče pitanja upravljanja, to je veoma relevantno pitanje. Mogli bismo reći da posebno u manjim bankama je upravljanje ono što je dovelo u najvećem broju slučajeva do pritiska i do čak i bankrota banaka. Mi ćemo uskoro izdati smjernice vezane za upravljanje, dakle to će biti glavni instrument koji ćemo koristiti na tom planu i moram reći da što se tiče ove kritike vezane za nadzor, da je uspostava ovog jedinstvenog nadzornog mehanizma i činjenica da sada imamo te timove koji dolaze, koji se sastoje ljudi iz različitih zemalja, Dakle, da je to zapravo smanjilo ove rizike koje ste naglasili u svom pitanju. Hvala. Burher Bals. Hvala. Imam jedno pitanje za tri e, predsjednika. Glasanje o proračunu EBE e pokazalo da ovaj odbor zaista želi da ta tijela zaista mogu odraditi svoje posao, prioritizirati zadaće u skladu s prioritetima koje su zadali su zakonodavci. No moje pitanje je što ste poboljšali u svom tijelu nakon tog glasovanja tako da vaši standardi budu u skladu sa potrebama koje su definirali su zakonodavci i gdje mislite da bi se moglo stvari poboljšati i gdje postoji potreba da se one poboljšaju. Dakle, vrlo kratko, svi vi. Ono što je važno, mislim, u odgovoru na komentare Ekona vezano za potrebu za većom transparentnošću jest da mi zaista e, želimo imati e, redovni dijalog s ekonom. Dio toga je to da ćemo imati te neslužbene dokumente e, vezano za razmjenu tih nacrta dokumenata. Imat ćemo također i usmeno konzultacije, ali također ćemo izdavati te neslužbene dokumente. Osim toga je tu bilo i nekih zabrinutosti oko povjerljivosti nekih od dokumenata gdje smo mi rekli ti dokumenti su još uvijek dokumenti ESME i ne bi ih se trebalo e, dijeliti naokolo. Mi e, smo sada povisili e, svoje standarde povjedljivosti i ako dođe do curenja ili od strana članova uprave ili našeg osoblja, onda smo postrožili kazne. Da, evo samo kratko slažem se sa Stevenom, ali što se tiče prioritiziranja, gospodine Balc, naravno ako pogledate naše prioritete u ovom momentu, u ovom e, okolišu gdje imamo e, niske e, kamatne stope, veoma je važno imati tu konvergenciju i mi zaista radimo puno posla i u perifernim dijelovima Europe, u istočnoj Europi, gledamo kakva je nadzorna praksa, provjeravamo bilance i u Rumunjskoj, sad, sad ćemo to učiniti u Bugarskoj i zaista e, želimo da se podigne taj standard na europskoj razini. Što se tiče zaštite potrošača, to je veoma važno i naravno financijska stabilnost i sve ono što je povezano sa stres testovima. Dakle, mi zaista izrađujemo naše prioritete u skladu sa onim što je i parlament e, ukazao na to. I naravno uvijek smo spremni doći ovdje i raspravljati s vama o tim prioritetima. Pa evo, mogu zaista potvrditi ovo što su rekli kolege, ali evo sada drugu stranu medalje gdje mi imamo drugačiju situaciju. Naravno, e, proračunski rezovi nisu neutralni, mi moramo odlučiti e, koje ćemo nove prioritete postaviti za nas. Naravno, osim odgađanja E, izdavanja nekih smjernica. Mislim da smo smanjili broj tih e, e, kolegija za donošenje odluka i za izradu regulative i također na području edukacije smo napravili neke rezove. Za mene je to dosta tužno zato što je to područje gdje, gdje mi možemo postići da naši e, ispitivači zaista e, su spremni napraviti svoj posao kako treba. Morali smo uglavnom smanjiti razinu ambicije. Evo, još posljednje pitanje. Hvala lijepa. Moje pitanje je za gospodina Bernardina. Kao što znate, Evo vaš je mikrofon ovdje na desnoj strani. Vidim da nekako težite ljevici, to je malo problematično. Dakle, trebate gledati desno, a ne lijevo. Ne brinite. Dakle, moje pitanje je za gospodina Bernardina. Kao što znate, mi smo odbacili eh, smjernice koje ste pripremili kako bismo bili sigurni da potrošači imaju odgovarajući, odgovarajuće informacije kad kupuju strukturirane financijske proizvode. Govorili ste o konvergenciji, govorili ste također o mišljenjima i rekli ste da neki od argumenata koji su se čuli nisu bili argumenti koji su e, rečeni prvi puta, da to među ostalim ne znači da su to ujedno i prioriteti ako se ne spominju prvi put. Međutim, mi govorimo o prioritetu davanja točnih informacija potrošaču i vi tu imate posebnu odgovornost. Želim reći da se vijeće angažiralo kako biste uistinu unutar godinu dana pripremili izvješće vezano o svim instrumentima. Parlament je insistirao na tome da to bude što prije. Jeste li spremni da kao prvo saslušate ono što Europski parlament kaže u svojoj rezoluciji, a kao drugo da e, zaista e, pokrenete situaciju u kojoj će taj dokument biti na raspolaganju što je prije moguće. Možete li e, reći koji su vam instrumenti na raspolaganju kako biste modificirali prijedloge u RTS-u? Hvala lijepa. Situacija je sada prilično e, jasna. Naime, e, Europska komisija je na potezu i oni moraju odlučiti što žele učiniti s obzirom na odbijanje od strane parlamenta. Kao što sam rekao u svojoj izjavi, mi smatramo da ono što smo napravili vezano uz pitanja i odgovore i istančavanje informacija koje se pojavljuju u RTS-u je nešto što se može prilagoditi relativno brzo. Dakle, jedino što ja mogu učiniti je pridružiti vam se u onome što vi govorite, u vašim argumentima zato što mislim da zaista trebamo raditi na tome da imamo u najkraćem mogućem roku unesene odgovarajuće promjene u ETS-u kako bismo uistinu prevladali probleme koje spominjete u svojem podnesku. I također mislim da to treba učiniti ne samo zbog razloga koje navodite, vi čisto tako i zbog pragmatičnih e, razloga vezano uz provedbu. Vrlo je važno da se sve te stvari mogu provesti do od 1. siječnja sljedeće godine. E, i upravo zbog toga dokument mora biti spreman u najkraćem mogućem roku kako se ne bi izgubio momentum. Mislim da je to vrlo važan razvoj događaja, mislim da je to veliko postignuće za sve potrošače diljem Europe i vjerujem da komisija e, treba postupiti na način, uz potporu naravno parlamenta i e, našega tijela, kako bi se to i ostvarilo. Potrebna je za to politička volja, ali je moguće. Hvala lijepa mi smo zaista kad smo u rezoluciji napisali quick fix, dakle brzo rješenje, imali smo na umu istinu brzo rješenje, zato što brzo rješenje se može brzo provesti. E, eventualno u godinu dana najduže, ako je to baš nužno. Hvala vam lijepa, hvala vam što ste bili E, naši gosti. Dobili smo uistinu mnogo toga za razmišljanje. Želim vam još jednom iskazati potporu ovog odbora Europskog parlamenta i ja se također nadam da će se naša suradnja i dalje pozitivno razvijati u mjesecima koji su pred nama. Hvala. colleagues, we should immediately... Kolege, odmah prelazimo na glasovanje. Testirajmo, molim vas, opremu. Molim vas da sjednete. Please take seat. We need to vote. Starting with the test. Molim vas da sjednete. Krećemo. Otvaram glasovanje. Dakle, E, plus jedan za socijaliste i demokrate, Prven ima svoju karticu. Burkhardt, molim vas, glasajte. Koliko nas je? Mogu li molim vas vidjeti? Ne, kako je to moguće? want to Još jedna osoba treba glasovati. Dobro, možemo time smatrati test okončanim i krećemo sa e, nacrtom usmenog pitanja. O, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prvo pitanje za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugo pitanje za, protiv, suzdržani, usvaja se. Pitanje tri za, protiv, suzdržani, usvaja se. Glasamo o cjelovitom tekstu za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dobro, sada prelazimo na e, nacrt prijedloga rezolucije. Stavak prvi originalnog teksta za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim amandman sedmi u dva dijela. Također uz usmeni amandman vezano uz prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio pisani amandman, oralni amandman, usmeni amandman za, protiv, suzdržani, usve se. Amandman osmi za, protiv, suzdržani, usve se. Amandman devet za, protiv, suzdržani, usvese. se. Stavak četvrti originalnog teksta za, protiv, suzdržani, usvaje se. Kompromis A uz usmeni amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis B uz usmeni amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 14 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 16 za, protiv, Provjerimo 16. amandman. Zatvaram glasovanje. Usvaja se zbog dodatnog glasa per vonžberes. Amandman 17. A ne, ne razmatra se. Dakle, 15. je povučen. Nema originalnog teksta. Prelazimo na amandman 18. Za, protiv, suzdržani. Mislim da se usvaja. Provjerimo, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 19. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Stavak 9. originalnog teksta za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 10. za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, glasamo skupno za navode. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Usmena izjava A. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. B. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. C. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman prvi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman drugi, tri za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman četvrti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman pet za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman šest za, protiv, suzdržani, odbija se. Uvodna izjava E originalnog teksta za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna izjava F za, protiv, suzdržani, usvaja se. Glasamo poimenečno o e, dopunjenom tekstu. Otvaram glasovanje. The vote is closed. Zatvoram glasovanje. Još jedan, EPP još jedan, SND još jedan, zatvoram glasovanje sada. 35 za, 2 protiv, 4 suzdržana, vrlo velika većina, rezolucija je donesena i na taj način zaista šaljemo snažnu poruku vezano uz međunarodne standarde financijskog izvještavanja verzija 9. Uh, uh Hvala. Sada srdačno dobrodošlica Mariju Dragiju, predsjedniku Europske središnje banke. Uh, um, Mislim da smo se dovoljno slikali. Dobrodošli u Europski parlament na treći monetarni godišnji dijalog. Prošli dijalog e, održali smo 21. lipnja. Što se tiče monetarnih stajališta Europske središnje banke, nepromjenjeni su. E, političke mjere i dalje daju potporu financijskim uvjetima i koriste momentum očekivanog ekonomskog oporavka. Očekujemo da će se oporavak nastaviti umjerenim tempom. Međutim, možemo vidjeti da postoji značajan rizik da će doći do pada, posebice zbog nesigurnosti koja je nastala nakon referenduma u Jedinoj Kraljevini Nabava imovine nastavit će se i nakon 17. ožujka ako je nužno i sve dok održiva prilagodba u inflaciji ne bude postignuta u skladu sa ciljevima Europske središnje banke. Predsjednik Dragić kao i obično danas reći nešto o ekonomskoj monetarnoj perspektivi kako je vidi Europska središnja banka te će se usredotočiti na ekonomske i monetarne posljedice Brexita. Također će govoriti o dvije teme koje su koordinatori Ekona izabrali za pripremu monetarnog dijaloga, a to je stanje financijskih tržišta, odnosno segmentiranja financijskog tržišta u Europskoj uniji i razloge i implikacije monetarne politike koja se temelji na jako e, niskim ili čak negativnim kamatama na dugoročne obveznice. Kao i obično to je tražilo određene pripremne radnje. Što se tiče prvog pitanja, rasjepkanosti ili fragmentacije e, financijskog tržišta, pripremljeni su dokumenti gdje možemo vidjeti da je nekonvencionalna politika Europske središnje banke smanjila rascjepkanost i da e, previranja u tržištu e, obveznica zapravo imaju veze sa drugim eksternim faktorima, a ne nužno sa um, Što se tiče druge teme, također se čini da je to nešto što je započelo davno prije sadašnje ekonomske krize, kombinacija različitih čimbenika zbog pada e, neutralne kamatne stope i to nije i umjesto da to smatramo uzrokom e, trenutačno e, rekordno niskih prinosa na dugoročne obveznice, možemo govoriti također o kombinaciji e, različitih čimbenika gdje Europska središnja banka mora ispuniti svoju ulogu održavanja razine stabilnosti. Vrlo je važno također ostvariti srednjoročnu stabilnost zbog visine kamatnih stopa, a isto tako i zbog strukturnih razloga i to se posebice odnosi na e, dugoročne obveznice. E, Središnji odbor Europske središnje banke također bavi se strukturnim pitanjima i neodgovarajućim fiskalnim e, stajalištima vezanima uz eurozonu. Dakle, čitav je niz vrlo zanimljivih tema. Očekujemo mnogo od vašeg izlaganja. Dajem vam riječ, gospodine predsjedniče. Thank you. Thank Hvala gospodine predsjedatelju. Uvaženi kolege i članovi e, Ekona, dame i gospodo. Zahvalan sam što sam ponovno ovdje i što mogu održati izlaganje pred vašim odborom manje, nakon manje od tjedan dana, nakon vrlo važne obljetnice za Europski parlament. Prije 40 godina E, izravni europski izbori e, su omogućeni prvi puta i jako mi je drago što danas govorim ovdje pred izravno izabranim predstavnicima europskog naroda. Europljani od naših institucija očekuju da donesu opipljive do dobrobiti, prednosti za njihov svakodnevni život. Moramo reagirati na to očekivanje, moramo biti u tome aktivni i koristiti u tome svoje nadležnosti. I upravo zato sam ja danas ovdje. Ne samo zato da bih još jednom pokazao koliko je važno da Europska središnja banka pokaže da stavlja naglasak na podnošenje računa europskim građanima, već i zato da bih s vama mogao raspraviti o tome na koji način Europska središnja banka ispunjava mandat e, koji joj je demokratski dan. Stoga ću se u svojim današnjim e, napomenama prvenstveno osvrnuti na stanje oporavka u eurozoni, te ću govoriti o učinku naših mjera monetarne politike. Zatim, i na zahtjev ovog odbora, raspravit ću kratko situaciju, odnosno uvjete na financijskom tržištu u eurozoni, a posebice ću se osvrnuti na razvoj e, integracije financijskog tržišta. Oporavak u eurozoni očekuje se i dalje i očekuje se da će umjereno napredovati, međutim e, s nešto manje zamaha nego što je to bio slučaj u lipnju. Ono što je pozitivno, informacije koje dobivamo i dalje ukazuju na to da je e, gospodarstvo eurozone otporno na globalnu i političku nesigurnost. Pritom prvenstveno mislim na situaciju nastalu nakon ishoda referenduma u Jedinjenoj Kraljevini. Inicijalni učinak glasovanja jest pod kontrolom, a snažne reakcije financijskog tržišta kao što je primjerice pad cijena vlasničkih udjela su uspješno suzbijene. Istovremeno značajno slabljenje E, strane potražnje koje bilježimo od lipnja nešto je što će negativno utjecati na rast izvoza. Zajedno s ostalim čimbenicima i dalje će predstavljati određeni rizik za e, negativni rizik za e, mogućnosti rasta, ekonomskog rasta u eurozoni. Prema procjenama Europske središnje banke iz rujna očekuje se da će godišnji rast BDP-a biti uvećan za 1,7% ove godine, a u sljedeće dvije godine trebao bi rasti 1,6%. Inflacija je i dalje vrlo niska, što odražava pad cijena nafte u prošlosti, a isto tako i slabi rast plaća. Godišnja inflacija očekuje se na razini 0,2% ove godine, a također se očekuje da će 2017. godine porasti na 1,2%. Učinak um, prošlih cijena nafte e, polako jenjava. Nastavak gospodarskog oporavka i pad e, gospodarskog zaostanja koji smo obilježili je polako, ali sigurno inflaciju, e, će inflaciju gurnuti na 1,6% u 2018. U tom kontekstu naše obuhvatne političke mjere i dalje zapravo bilježe rezultate u realnom gospodarstvu. E, uvjeti zaduživanja kućanstava i poduzeća su sada mnogo lakši, ne, primjetno su lakši nego prije, a isto tako i plasmani, kreditni plasmani su se diljem eurozone povećali. Dozvolite da sada kažem nekoliko riječi o politici e, kreditnog e, olakšavanja i našim političkim mjerama. To je zapravo nešto što predstavlja ključni e, put za prijenos monetarnog stimulusa u realno gospodarstvo. U lipnju ove godine i prošloga tjedna smo proveli prve dvije operacije e, koje su sastavni dio naše nove serije ciljanih dugoročnih operacija financiranja TLTRO2 koje su uistinu privukle značajnu razinu potražnje. Dvije dodatne operacije bit će provedene u prosincu i ožujku. Te operacije omogućuju bankama da osiguraju dugoročno financiranje po vrlo zanimljivim, vrlo povoljnim uvjetima koje zatim mogu prebaciti na svoje potrošače. Isto tako, ta sastavnica kreditnog olakšavanja našeg proširenog programa kupnje imovine APP radi se zapravo o um, vrijednosnim papirima koji su osigurani imovinom e, kao i e, pokrivenim obveznicama i e, korporativnim sektorom odnosno programima nabave u korporativnom sektoru su instrumenti koji i dalje daju značajni e, vjetar u leđa našoj monetarnoj politici koja je izravno usmjerena e, na to da se olakšaju stvari za naše gospodarstvo. E, navedeni instrumenti omogućuju bankama da drže troškove pod kontrolom. Korporativni sektor, odnosno program nabave za e, korporativni sektor CSPP, izravno utječe na e, troškove dugoročnog financiranja za nefinancijske korporacije. Dozvolite da naglasim u tom smislu da CSPP, dakle govorim ponovno o programu za korporativni sektor, ima koristi ne samo za velika poduzeća koja mogu sada izravno dobiti pristup tržištu obveznica, već je to nešto što je također korisno i za mala poduzeća. E, vrlo povoljni e, uvjeti na tržištima obveznica za velika poduzeća nešto je što im zapravo omogućuje da više E, odvajaju sredstva za tržišta obveznica i na taj način se zapravo otvara veći prostor za davanje kredita malim i srednje velikim poduzećima. Sve u svemu, e, naše projekcije zapravo pokazuju da ćemo i dalje imati situaciju u kojoj se daje efikasna potpora cikličkom oporavku i rastu inflacije. No uvjeti financiranja moraju i dalje davati potporu našem temeljnom scenariju da bi se zaista ostvarili rezultati rezultati koje želimo. Upravo zato upravljačko vijeće nastavit će i dalje pozorno pratiti e, gospodarske i financijska tržišta i razvoj na njima. Činit ćemo to redovito i tjesno ćemo pratiti razvoj situacije. Održat ćemo značajnu razinu potpore monetarne potpore koja je sastavni dio svih naših projekcije koja je nužna da bismo osigurali da se vrati inflacija na razine od 2% u, dugom roku, u srednjem roku. Ako to uspijemo, a nadam se da hoćemo, naravno da ćemo koristiti sve instrumente koji su u našoj nadležnosti. Zahvalan sam što ste odlučili danas govoriti o situaciji sa rascjepkanošću financijskog tržišta u eurozoni. Sjećam se da smo prije gotovo četiri godine e, u ovoj istoj zgradi govorili o tome, ja sam držao izlaganje, u toj svojoj izjavi komentirao sam učinak na financijske i monetarne uvjete prošlih prošlog smanjivanja u ključnim kamatnim stopama Europske središnje banke, što je bilo značajno što je postiglo značajne razlike unutar e, eurozone. Kada to usporedimo sa financijskom situacijom na tržištima u jesen 2011. godine, možemo vidjeti da se situacija danas značajno poboljšala. Rasjepkanost financijskog tržišta je značajno opala, a uvjeti financiranja poduzeća i kućanstava su se značajno poboljšali u cijeloj eurozoni. Posebice, kada govorimo o smanjivanju ključnih kamatnih stopa Europske središnje banke, možemo vidjeti da je to nešto što se zaista prelelo u pozitivnom smislu na ranjive zemlje u eurozoni, a fragmentacija u financiranju troškova i uvjeta kreditiranja diljem zemlje se polako smanjila. Daću vam jedan primjer. Od listopada 2012. do srpnja 2016. godine Složeni pokazatelj troška E, zaduživanja za nove kredite nefinancijskim korporacijama pao je za gotovo 287 postotnih bodova u Portugalu i 200 postotnih bodova u Italiji, usta 117 postotnih bodova za eurozonu kao cjelinu. Sličan fenomen može se primijetiti također kada govorimo o malim i srednjim poduzećima. To je nešto što je imalo značajne koristi za mala i srednja poduzeća koje su zaista ostvarile velike prednosti zahvaljujući poboljšanim uvjetima financiranja i smanjivanju rasjepkanosti. I upravo zato razlika između stopa kreditiranja za male kredite i velike kredite bila je slična u srpnju 2016. godine i u ranjivim i u neranjivim zemljama eurozone na nekih 135 i oko 120 uh, eh, postotnih bodova. Eh, i kao razlika između e, ranjivih i neranjivih zemalja, što je situacija koju nismo imali prilike vidjeti od proljeća 2011. godine. Možemo dakle reći da smo u velikoj mjeri prevladali izazove financijske rascjepkanosti, međutim još uvijek su pred nama novi izazovi koji se javljaju iz danja u dan okruženje u kojem su niske kamatne stope dominantne jest jedan od tih izazova. E, niske kamatne stope su nešto što je tipično za današnju gospodarsku situaciju. One odražavaju dugoročne e, trendove rasta i zapravo produženi makroekonomski pad koji je izravni rezultat krize. Monetarna politika Europske središnje banke je omogućila značajne prilagodbe kako bi se ograničili negativni učenci na um, gospodarstvu u smislu globalnih i šokova kao i šokova koji su specifični za eurozonu i na taj način smo zapravo uspjeli ublažiti e, učinak na inflaciju. Međutim, usprkos tome monetarna politika ne može definirati održivu razinu realnih kamatnih stopa u dugome roku s obzirom na to da je to nešto što ovisi o dugoročnim e, projekcijama rasta. To znači da ostali politički akteri moraju i dalje raditi na tome da zapravo odrade svoju ulogu. Moraju ustrajati na fiskalnim i strukturnim politikama koje će doprinijeti e, oporavku koji će biti samoodrživ i koji će osnažiti ekonomski rast unutar eurozone kao što smo već govorili u lipnju. Istovremeno moram reći niske kamatne stope imaju čitav niz implikacija na sve ekonomske aktere i zbog toga ih treba pozorno pratiti. E, siguran sam da ste danas u razmjeni mišljenja sa europskim nadzornim tijelima govorili o tome i jako mi je drago što imamo prilike i dalje odgovarati na pitanja koja se toga tiču. Još jedan veliki izazov je nedavni ishod referenduma u Ujedinjenoj Kraljevini vezano u članstvo Ujedinjene Kraljevine u Europskoj uniji, gdje postoje značajne gospodarske implikacije za eurozonu. Razmjeri koji koje e, taj e, ishod E, ima na gospodarsku perspektivu nešto je što ćemo zapravo vidjeti s vremenom i konačni ishod će zapravo ovisiti o e, pregovorima koje nam tek predstoje. Do sada se eurozone, gospodarstvo eurozone uspješno otpor odupiralo negativnim efektima, ali zbog nesigurnosti e, može doći do pada i za to postoje ozbiljni rizici. Neovisno o vrsti odnosa koju će Ujedinjena kraljevina i Europska unija imati u budućnosti, ono što je najvažnije jeste da se poštuje integritet jedinstvenog tržišta. Dakle, svaki ishod pregovora mora biti takav da svi sudionici u pregovorima zaista budu predmetom primjene istih pravila. No, općenito govoreći, vrlo je važno da osiguramo da Europska unija ispuni očekivanja svojih građana. A to je nešto što možemo učiniti samo ako učinimo tri stvari. Kao prvo, je, važno je da novi i zajednički europski projekti budu usmjereni na trenutačne potrebe i dvojbe svojeg naroda. Za to moramo se baviti izazovima koji idu onkraj europskih e, granica. E, I današnji prioritet iz takve perspektive je zapravo e, migracijsko pitanje e, kao i pitanje obrane i sigurnosti. Druga važna stvar koju treba učiniti je sljedeća. Za, želimo da buduća europska, daljna europska integracija bude održiva i prihvatljiva. A da bismo to uistinu ostvarili moramo raditi na povjerenju naših građana. Da bi se to povjerenje ostraž, osnažilo, važno je da se poštuju dogovorena pravila. U našoj ekonomskoj i monetarnoj uniji okvir ekonomskog upravljanja je nužan kako bi se izbjegle bilo kakve neravnoteže koje bi s vremenom dovele do destabilizacije eurozone. A da bi eurozona uistinu ostvarivala napredak i rasla, vrlo je važno da aktivnosti koje poduzimaju nacionalne vlade omoguće gospodarski rast, smanjene zaposlenost i ovlaste pojedince te da uistinu ponude zaštitu najranjivijima. I na kraju, naša ekonomska i monetarna unija i dalje je ranjiva, tako dugo dok ne finaliziramo proces koji smo počeli. Moramo finalizirati bankovnu uniju kao i uniju tržišta kapitala kako bismo osigurali otpornost financijske integracije u eurozoni kako bismo dali podršku prekograničnim investicijama. Europski parlament u tome igra ključnu ulogu, posebice kada govorimo o uspostavljanju bankovne unije, a isto tako ima i vrlo važnu ulogu kako bi osigurao brzi napredak vezano uz zakonodavne predmete koji su trenutačno predmetom rasprava vezano uz program bankovne unije i unije tržišta kapitala. Kako bismo uistinu ostvarili značajni napredak u tom području, moramo na tome raditi jer je to nešto što će uistinu osnažiti našu ekonomsku i monetarnu uniju i na taj način zapravo predstavljati značajan korak naprijed u skladu sa našim planom koji su predložili u izvješću pet predsjednika. Hvala gospodine se. Ispričavam se imam zaključne <laughs> opaske. Želim podsjetiti na riječi ja Čampija, pokojnog kolege, kada se obratio 2005. godine Europskom parlamentu, rekao je da je euro najveći pokazatelj ujedinjene volje europskog naroda i smjernica u političkim integracijama. I doista, e, političke, e, političke namjere su uveliko pojačane, no usprkos e, osjećaju nesigurnosti i gospodarske nesigurnosti napravili smo velike stvari. Ne možemo samo čekati na bolja vremena, moramo obnoviti svoje napore kako bismo spostarili da će da Europska monetarna unija pruži prosperitet, a Europska središnja banka će učiniti svoj dio posla. Hvala vam na e, pozornosti, a sada sam vam na raspolaganju za pitanje. Hvala, hvala vam što ste nas podsjetili na 40. godišnjicu. Ovo je veliki, važan datum. Doista, Europska unija utemljena je na eh, izravnom glasanju država članica i građana i ravnoteža između ta dva elementa je od velikog značaja i hvala vam što pridajete toliki značaj eh, izravno izabranim predstavnicima europskog naroda u ovom domu i punoj transparentnosti i odgovornosti koju primjenjujete pred ovim parlamentom. Hvala vam, započnemo s prvim govornikom, a to je Burkhard Balc. Hvala predsjedniče. Gospodine dragi, doista sam jako sretan što vas vidim ponovno pred nama za ovaj novi dijalog o financijskim pitanjima. Zadnji put e, je to skoro pa doslovno bio bilo pred britanski referendum. U međuvremenu je prošlo više mjeseci. I još uvijek ne znamo koje će biti konkretne posljedice. No, ipak e, vi ste imali nekoliko jasnih izjava po tom pitanju. No, ako pogledamo zadnji zadnja nje ekonomske prognoze koje je Europska središnja banka objavila prošli tjedan. S jedne strane kažete kako bi Brexit mogao negativno utjecati na oporavak eurozone. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Što namjeravate poduzeti po tom pitanju? Čak e, iako smo u ovako ranoj fazi. Zatim imam još jedno pitanje. Možda e, može biti pitanje, pripremam pitanje za vaš e, dolazak e, pred Bundestag u srijedu. Ja sam obišao brojne ljude u svoj, svojoj državi, brojne male ulagače, male banke, i redovito bih e, čuo e, kritiku o e, politici niske kamatne stope, dakle srednjoročne. Dakle, kako, kako namjeravate dugoročno se postaviti? Ne bi li bilo bolje? Mislim, ne mislite da više, previše tražite od građana i malih srednjih poduzeća, osobito Benoker, e, vaš kolega nedavno je kritizirao vašu politiku. I pitam se da li biste vi i vaše kolege trebali više toga napraviti. U biti, ne bojite li se nekih e, nuspojava uslijed vašeg djelovanja, jer ako želimo normalizirati, ne bi bilo poželjno normalizirati javne financije dugoročno. Bojim se da su ove mjere kontraproduktivne i htio bih čuti što vi mislite o tome. Hvala na pitanju. Prvo, prvi dio vašeg pitanja je bio dakle pitanje o utjecaju britanskog referenduma na gospodarstvo. Pa eminentni odgovor financijskih tržišta bio je taj da su se pokazali otpornima i to dosta otpornima. I mi mislimo da je tome tako zahvaljujući adekvatnoj pripremi središnjih banaka su bio strana kanala koje su prethodno poduzete, dakle i e, banka Engleske i e, mi, dakle postarali smo se da ne bude e, traumatskih događaja, dakle kada je došlo do pada cijena, uglavnom stvari su jako brzo regulirane. A i realno gospodarstvo pokazalo se, barem za sad, otpornim. Što nam to govori? To nam govori da barem u jako, jako kratkoročno i financijsko tržište i gospodarstvo su ostali na nogama nakon ovog referenduma. Koje su dugoročne posljedice ili srednjoročne i dugoročne, to je pitanje na koje je puno teže odgovoriti i predvidjeti. Naime, to sve ovisit će o trajanju odnosno o vremenu koji će biti potrebno da se dođe do jasnoće u novonastaloj situaciji. Naravno, ovisit će i o ishodu pregovora, a treće i što je najvažnije, vjerojatno, o politikama koje će biti poduzete u donesene u Ujedinjenoj kraljevini i u europodručju. području. Dakle, treba imati ova tri ključna elementa na umu i oni će e, odrediti srednjoročna, srednjoročnu situaciju i moramo ih imati e, i blisko nadzirati. Jasno je da što duža nesigurnost e, o konačnom ishodu bude, bit će relevantnije posljedice. To se već može vidjeti iščitavajući neke podatke. To se ovdje ne vidi toliko. No, to je jedan od eh, važnih elemenata, odnosno jedna od važnijih destinacija našeg izvoza, dakle, Ujedinjena kraljevina, naravno da ima utjecaja na gospodarstvo europodručja. Što ćemo mi poduzeti po tom pitanju? Pa, Vidjeli smo u zadnjim predviđanja, napravili smo jako malu reviziju e, po pitanju inflacije i marginalnu reviziju gospodarskog rasta. Te revizije su bile tako minimalne da učinak na odluke monetarne politike je nešto to što je toliko minimalno da smo smatrali da ne treba to e, mijenjati i bilo što dodavati. Naravno, kao što sam rekao u izjavi, Moramo uzeti u razmatranje još jednu činjenicu. Naše odluke o monetarnoj politici nisu u potpunosti u cijelosti provedene. Kao što sam rekao, tu imamo još e, dva TLTRO e, 2 koji treba provesti. Dakle, ciljani dugoročne operacije financiranja dva. Što se tiče e, politike o kamatnim stopama? Pa kao prvo moramo imati, prihvatiti činjenicu da niske kamatne stope nisu samo nešto o čemu odlučuje e, Europska središnja banka. Niske kamatne stope su e, simptom slabog rasta, simptom aktivnosti, dakle kao što rekoh, e, niskog gospodarskog rasta u dugoročnom razdoblju. I stoga politika, se, politika o stopama se mora tome prilagoditi. Kao drugo, ako se osvrnemo i pogledamo što se dešava po svijetu, vidimo da brojna područja, brojne države imaju negativne e, politike kamata. Japan, Švicarska, Danska, SAD i druge. No ako im nije E, politika negativna kamatna stopa, oni imaju to na tržištu i takva je situacija već godinama u brojnim od tih država, osobito onim koje su počele sa kvantitativnim ekspanz, kvantitativnom ekspanzijom monetarne politike. One su, ima ih koje su počele s tim već čitav niz godina. Treće, da li je takva politika učinkovita? Pa imamo puno razloga da vjerujemo da jest učinkovita, jako učinkovita. S jedne strane možemo reći da prijenos naše monetarne politike nikad nije bolje funkcionirao nego sada. Promjene u stopama, u politikama, prenose se na realno gospodarstvo. Vidimo da su se da, da je to bilo jako učinkovito. Vidimo količinu kredita da raste iz mjeseca u mjesec već e, duže od dvije godine i vidimo da kada da bilježimo i povećanje kreditiranja malih i srednjih poduzeća. Dakle, što se tiče e, volumena, razlika između malih i srednjih poduzeća i velikih poduzeća u kreditiranjima je smanjena. No, sveukupno naše iskustvo je pozitivno. No, istina je da e, su štediše e, u nepovlaštenom položaju sada, no s druge pak strane istina je također da kogod traži kredit, e, stambeni kredit ili potrošački kredit, ko, uzima zajam, izlači dobit iz toga. I određene procjene nam pokazuju da su troškovi zajma su veće od izgubljene dobiti za štediše. Profitabilnost banaka. Ispričavam se, evo, moji odgovori traju duže nego što je predviđeno. Ukoliko želite, možemo, možemo, možemo stati pa ćemo se osvrn, vratiti na ovo pitanje. Dobro, sada će Pervanš Beres poslati pitanje. Hvala predsjedniče. Gospodine predsjedniče, dragi, rekli ste da suočeni sa politikom e, kvantitative easinga Europske središnje banke, važno je da i drugi e, preuzmu svoju odgovornost. Taj odgovor ste već e, održali pred nama govoreći na proračunsku politiku i politiku strukturnih reformi. Što se tiče strukturne reforme, to je tema koja nam je dobro poznata, no što se tiče proračunske politike, možete li nam nešto više reći o tome što očekujete u trenutnom kontekstu, tim prije što u vašim okvirima o onome što bi trebalo biti projekcija europskog projekta nakon Brexita, niste spomenuli pitanje proračuna eurozone kao neki proaktivni element koji bi omogućio da se uspostavi ravnoteža ili da se pomogne politiku e, kvantitativizinga Europske središnje banke. I prošlog tjedna, prošlog četvrtka u Frankfurtu, pred, u govoru o Europskom odboru za sistemske rizike, spomenuli ste prekomjerne kapacitete banke koje zbog konkurencije koju stvara e, vrši pritisak na marže koje stvaraju banke i narušava bankovnu arhitekturu, europsku arhitekturu. Dakle, možete nam objasniti što ste dodatno malo pojasniti što ste htjeli time reći prošlog tjedna u Frankfurtu. Yes, thank you. Um it's quite, it's, it's quite clear that uh, other policies Jasno je da se vidi da druge politike trebaju biti dopunski djelovati kako bi se izvuklo maksimalnu korist uh, trenutne monetarne politike i na određen način ukoliko se adekvatne politike zamijeni, onda će vremenski rok tijekom kojeg monetarna politika djeluje tako bit će kraći, dakle, a ukoliko se to ne napravi, onda će taj vremenski rok biti duži. No naravno, sve to ima svoju cijenu jasno je da jako niske kamatne stope u jako dugom vremenskom razdoblju imaju e, nuspojave, a to je utjecaj na finansku stabilnost. Dakle, sve to je jako važno. To sam htio i ranije reći, dakle, niske kamatne stope utječu, na primjer, na društvenu kompoziciju naših gospodarstava i tako dalje. Dakle, ove Ovo sve ima svoje posljedice, naravno. A podsjetili me i na fiskalnu i strukturnu politiku. Što se tiče fiskalne politike, imamo dva aspekta. Jedan je fiskalna politika različitih zemalja, o tome ću kasnije govoriti, a vi ste mi poslije pitanje i o europskom proračunu, o proračunu Europske unije. Naravno, tu imamo i naličje e, širenje EFSI-a, Europskog fonda za strateška ulaganja. To je nešto o čemu bismo mogli razmišljati. Zatim finanska eh, financijska jamstva za mala i srednja poduzeća, zatim eh, popunjenje eh, europskog jedinstvenog tržišta, zatim višegodišnji financijski okvir. Sve to treba osmisliti na način da to bude povoljnije za gospodarski rast, dakle usmjeriti gospodarski ekspanziju na istraživanje, razvoj, obrazovanje. Dakle, to je odgovor na pitanje kako koristiti europski proračun. Naravno, i države na svojoj, svojoj razini mogle bi poduzeti određene stvari, o čemu ćemo kasnije razgovarati. Europske banke, brojne europske banke, imaju poteškoća s profitabilnošću. Ima više razloga zašto su one manje profitabilne od e, nekih banaka u drugdje po svijetu, no e, prekapacitiranost je jedan od velikih problema. Jako veliki broj banaka koje su prisutne svugdje u europodručju znači da postoji određeno tržišno natjecanje, a istovremeno i dupliciranje korporativnih struktura a istovremeno omjer troška i prihoda je znatno nepovoljniji nego što je to slučaj u drugim dijelovima svijeta i u drugim bankama diljem svijeta. Dakle, treba napraviti konsolidaciju bankovnog sektora i to je, to je važna stvar. Naravno, ovdje moramo biti jako bazrivi, jer da li ovdje mislimo na broj banaka ili na broj ljudi koji rade u bankarstvu, moramo biti jako oprazni. Postoje stotine malih banaka koje jako dobro obavljaju, jako dobro rade i obslužuju svoje klijente i to ne želimo narušavati, no postoje neke druge banke koje bi mogle biti konsolidirane na pravdobilan način. Dakle, ovdje postoji opasnost da se, da se ne pomisli da se kaže jedno, a da se <laughs> to protumači na drugi način. Dakle, ne bih htio da me krivo tko protumači. Hvala, Sandr Lunis. Dobar dan, gospodin dragi. Ja bih želio više da e, se bavimo fiskalnom politikom Dakle, izgleda je to nova pjesmica europske politike. Slušao sam u Kini govore čelnika G20, ako slušate, čitate novine, gledate televiziju, svi pjevaju tu pjesmicu, svi govore da je potrebna fiskalna politika, no ako pogledamo proračun većine vlada, vidimo da je njihova državna riznica plazna, prazna, dakle jedno rješenje bilo tiskanje novca. I po tom pitanju imam tri pitanja. U svom uvodnom izlaganju spomenuli ste da ćete posegnuti za svim instrumentima kojima raspolažete, koji je u vašim nadležnosti. Dakle, da li mislite da je da je taj program kompatibilan sa zakonom Europske unije. Zatim drugo pitanje da li Europska središnja banka namjerava eh, analizirati fiskalni program eh, da li to radilo u prošlosti, da li mjera to ono napred u budućnosti, a treće pitanje je po vašem mišljenju koje su prednosti i mane takvog programa. Hvala. Moj odgovor će biti neobičajno kratak ne na oba pitanja. Koje je bilo treće pitanje? Ispričavam se. Da, e, primjećujem da ste vi shvatili da mnogi od tih problema nisu kompatibilni sa europskim zakonima, da niste e, niti razmatrali uopće bilo kakav takav e, fiskalni program u prošlosti ili u budućnosti i koje su prednosti i mane takvog programa. Nikad nismo o tome raspravljali. Dakle, dakle naprosto uopće nismo o tome raspravljali. Oni koji definiraju politike treba biti jako pažljivi e, vezano za im mišljenje, imanje mišljenja o tome, o stvarima o kojima nikad nisu raspravljali. Ako mogu iskoristiti ostatak svog vremena i što se tiče kvantitativnog olakšavanja, dakle kako bismo mogli normalizirati politiku ECB-a, kako bismo izbjegli situaciju gdje imamo nekontroliran rast zajmova, kako bismo to mogli spriječiti, a da ne stvorimo probleme e, na tržištu obveznica, trebamo li nekakav mehanizam e, u slučaju e, neplaćanja, nevraćanja kredita. Imam još nekoliko pitanja po potrebi. Da, možda će vam trebati, zato što možete ih zapravo postaviti jer odgovori će biti iste. Nismo raspravljali o strategiji izlaska a što se tiče možda postoji, ali ja ne vidim. Ne vidim jasno vezu između strategije e, izlaska i e, mehanizama za restrukturiranje državnih financija. Ali što se tiče toga da smo u e, jednoj naprednoj fazi monetarne unije, mi tamo nismo. Ako mogu, još jedno posljednje pitanje. U svom uvodu ste spomenuli, imam pet minuta. Dakle, rekli ste da Europska unija treba jaču integraciju i suradnju na planu migracije, sigurnosti i obrane. Moje pitanje je kako se te preporuke uklapaju u ovaj mandat Europske središnje banke. Pa to je kompleksno pitanje. Dakle, integracija bi trebala e, odgovoriti na potrebe građana. I prije nekoliko, do prije nekoliko godina, rekao bih, ta reakcija je, u, isprava bila kombinirana sa stvaranjem novih institucija. A sada je ovo je veoma važno za euro i za središnju banku da ono što se radi da zapravo odgovara na potrebe građana, ali ne radi se nužno o stvaranju novih institucija, nego kroz integriranu reakciju na to što se pokaže da su potrebe ljudi. Hvala. E, hvala što ste ovdje s nama. Kao što znate, primarni cilj Europske središnje banke i Europskog sustava središnjih banaka je da se održi stabilnost cijena, ali stabilnost cijena se ne može postići ako nemamo taj širi okvir, ako je on tako neizvjestan kao što je danas, jer ako na stvari gledamo jednostavno, mi smo upravo ostali bez jedne zemlje članice. S pravom naglašavate u svojem govoru važnost integriteta jedinstvenog tržišta, ali možete li nam reći što to zapravo znači? Što to znači ako mi hoćemo očuvati e, stabilnost i izbjeći sistemski rizik? Mislim da jedan konkretan primjer je ovaj. Smatrate li da bilo kakvi ustupki vezano za ovo izdavanje putovnica za financijske službe i kompenzacije za e, trgovinu u eurima, da bi to trebalo, da ste to, e, dakle, ako to želite da morate prihvatiti e, jurisdikciju Europskog suda, jer to je zaista ključno, dakle, mogućnost provedbe sudskih odluka i koliko dugo možemo ostati u ovoj situaciji neizvjesnosti, ne krivim vas, nego samo hoću poslati poruku onima koji bi trebali, koji bi htjeli biti politički vođe Europe. Da, kao što ste rekli, naš mandat je stabilnost cijena i da bismo to postigli moramo djelovati na raznim planovima od kojih su neki u okviru mandata ESB-a, neki nisu, ali ipak utječu na mogućnost e, Europske središnje banke ESB-a da postigne taj cilj. I zato ESB treba biti uključen u raspravu o njima. I jedinstveno tržište je dio toga. Privođenje kraju, e, stvaranja jedinstvenog tržišta je jedna od tih tema i mi smo već rekli da sve, svi subjekti, svi akteri, svi sudionici jedinstvenog tržišta bi trebali djelovati pod istim uvjetima, po istim pravilima. Da odgovorim na vaše pitanje na najautoritativniji način, naprosto bih citirao ono što su rekli vođe. Mislim da je to bilo na rujnu, na sastanku vijeća u Bratislavi. Imam li tu taj citat? No, uglavnom, rekli su da ove četiri slobode idu ruku pod ruku. Znači, sloboda kretanja ljudi, roba, kapitala i usluga. Da, to je dakle potpuno jasno. Sve te stvari su neodvojive. A što se tiče provedbe sudskih odluka, pa možda sam ja tu malo e, pre e, priprostali to bi zapravo trebalo sve isto biti jedno s drugim. Znači, ako imamo te četiri slobode, onda se moraju provoditi sve odluke koje se odnose na njih. No evo, da to malo preokrenem. Vrlo je teško zamisliti situaciju gdje neki sporazum koji bi bio percipiran kao da diskriminira neke od aktera, odnosno subjekata, ili da stavlja druge u povoljniji e, položaj, da bi mogao biti izvor stabilnosti u budućnosti naše Europske unije. Ili, drugačije da to formuliram, mi smo sada u jednom teškom tranzicijskom periodu. Kako ćemo izaći iz nje će utjecati, to jest izlazak iz nje će utjecati na budućnost Europske unije. Možemo napraviti to na način koji će poštivati to što su rekli šefovi vlade država i onda možemo reći da će Unija biti stabilna u budućnosti, a ako ne, onda će situacija biti drugačija. Hvala. Hvala, Matt Carty. Hvala. Gospodine dragi, moram reći da me malo iznenadila, iznenadio vaš odgovor na ovaj prvi scenarij za Brexit. Koliko sam ja shvatio, dakle, e SB ima pristup, um, prati i gledaj, a ne znam baš da je to dobro, jer Brexit će zaista utjecati na neke od zemalja u većoj mjeri nego na druge. Irska primjerice, gdje imamo situaciju da jedan dio zemlje hoće biti u EU, uniji, a drugi želi izaći ako britanska vlada to e, uspije postići, a monetarne ovlasti su sada u vašim rukama u velikoj mjeri i mislim da SB naprosto ne može reći mi ćemo sada samo sjesti i pratiti što se događa. Mislim da bismo trebali imati puno proaktivni plan kako bismo mogli se nositi sa svim e, mogućnostima. Još nekoliko pitanja ako e, bude vremena za odgovor. Što se tiče ovog odnosa između ove e, krize u Deutsche Banku, kada se to e, iskombinira sa ovim post-Brexitom, e, hoće li nas to vratiti natrag u vrijeme gospodarske krize, ima li to te potencijali? Imajući sve to na umu, je li vaš upravni odbor razmatrao mogućnost da se više ne primjenjuje taj koncept kvantitativnog oglašavanja nego ono što se zove helikopterski novac. I prošli tjedan smo čuli u medijima da ESB želi uspostaviti radnu skupinu za ekonomsku reformu koja će gurati strukturne reforme E, zanima me pod kojim mandatom će se uopće osnovati tako tijelo ako uopće se hoće i ako biste mogli prokomentirati vezano za implikacije presude e, s Europskog suda da građani na koje je negativno utjecale su mjere štednje da mogu tražiti odštetu, odnosno tužiti i e SB između ostaloga. Da, postavili sam mi četiri pitanja. Kao prvo što se tiče Deutsche Bank, neću komentirati e, vezano za pojedine institucije. Što se tiče ovog posljednjeg pitanja, e, ova izjava Europskog suda da pojedinci mogu tužiti ESB ili druge institucije, to nema ničeg novog. Tko god hoće može to učiniti. I e, konkretno tu gdje su oni rekli je pozvali su se na situaciju gdje je SB dobio sve te predmete, ali ovo što je Europski sud rekao, to nije dakle ništa novo. Što se tiče ESB u kontekstu Velike Britanije i pregovore s njom, kao prvo hoću jasno naglasiti, ESB nije stranka, odnosno nema nikakvu službenu ulogu kao pregovarač u tom procesu. Dakle, ESB može imati tu savjetodavnu ulogu, ali svakako nije ničiji institucionalni pandan u tom smislu. A drugo, malo konkretnije, vezano za ovo što ste rekli, ESB ima ovlasti nad sustavom plaćanja, ali nema ovlasti nad namjerom, odnosno poravnjanjem vrijednostnica. Zašto to nema? Zbog svog statuta, jer on ne daje takve ovlasti. I ili direktiva EMIR, dakle od tržišnoj infrastrukturi, ne daje SBU takve ovlasti. Ako mi sad hoćemo proširiti ovlasti ESB-a, tako da obuhvaćaju i e, poravnanje u trgovini vrijednosnicama, o tome se upravo sada razgovara, onda bi zakonodavci trebali izmijeniti i dopuniti e, članak 22. statuta SBA ili pak izmijeniti EMIR. Što se tiče ove radne skupine, mnogo puta sam rekao da su strukturne reforme tako važne zato što su to jedine reforme koje bi mogle osigurati e, stabilan i održiv rast koje gdje monetarna politika e, treba nadvladati e, taj negativni dio ciklusa. I u ovom slučaju taj ciklus dosta dugotrajan, no to dugoročno neće dovesti do stvarnog i održivog rasta. Tako da monetarna politika treba e, biti upotpunjena drugim politikama. I kako bi se smanjili, smanjila cijena e, tih nuspojava monetarne politike pod društvo, i zbog toga su veoma važne te strukturne reforme i zato ESB poklanja toliku pozornost strukturnim reformama i upravo zato postoji ta skupina. No, to, to je ESB uvijek radila, a ova radna skupina će se naprosto time baviti puno sistematske no, u svom slučaju mi ćemo svoj rad ograničiti na to da gledamo interakciju između strukturnih politika i politike nadzora, praćenja. I svakako nije u mandatu SBA da sugerira konkretne programe strukturnih reformi ili bilo što slično vladama, odnosno zemljama. Hvala. Ernest Urtason. Hvala. Nedavno e, smo čuli da je eurosustav e, bio uključen u kupovinu e, tih obveznica. To naravno ne zabranjuju pravila, ali brine nas ta situacija jer se postavljaju pitanja vezano za to da li ESB zaista daje ciljanu podršku odnosno implicitne subvencije određeno broju velikih korporacija koje niti ne trebaju takvu podršku na tržištima kapitala. I ta praksa bi mogla dovesti do narušavanja tržišnog natjecanja i izbrisati granicu između monetarne i gospodarske politike. U vezi s tim bih vam htio postaviti tri pitanja. Prvo je da li ESB brine moguća, moguća šteta po reputaciju kada bi to građani saznali, dakle podrška velikim kompanijama koje ne trebaju tu pomoć. A drugo pitanje, jeste li spremni objaviti metodologiju i kriterije za prihvatljivost po kojima se zaista kupuju te obveznice poduzeća i posebno na privatnom sektoru, privatni plasmani. Dakle, i treće pitanje imamo e, izvješće ERSB-a gdje se govori o tim povišenom riziku e, kod kupovine e, te imovine koja je povezana sa fosilnim gorivama i tako dalje, dakle visoko ugljičnim e, aspektima gospodarstva i kakva je procena ESB-a vezana za trenutnu, trenutne razlike u outputu unutar eurozone i što ćete učiniti na tom planu? Što se tiče ovog prvog pitanja koje se odnosi na kupovinu um, obveznica velikih poduzeća, da, to je istina, kupuju se također i EBS-ovi, ali ako to je u skladu sa e, kriterijima prihvatljivosti koji su izneseni u našim smjernicama. Mi e, smatramo, odnosno argument da bi se na taj način dala podrška velikim poduzećima. I šta onda? Da li to znači da mala poduzeća ne uživaju podršku? To je ključno pitanje da li se onda istiskuju mala poduzeća, ja bih rekao i mislim da sam to već i rekao u svom uvodu, upravo suprotno. Zato što velike e, korporacije, odnosno poduzeća, dobivaju podršku kroz nas, naš program e, kupovine e, tih obveznica i onda imaju manevarskog prostora u svojim bilancima da same daju potporu malim poduzećima. ESB je sudjelovao tim, tim kupovinama na privatnom sektoru. To e, nije uopće utjecalo na situaciju na tržištu, niti na ciljanu podršku i radi se naprosto o standardnom postupku što se tiče plasmana. Onda ste me pitali e, što se tiče ne, dakle radilo se o tim fosilnim e, gorivima, odnosno imovine koja je povezana sa fosilnim gorivima. Ne, ne znam, to ću vam morati odgovoriti kasnije. A što se tiče tih razlika u outputu postoji nekoliko razloga za to, kao što znate, odnosno ima nekoliko procjena i tu se dosta ima velikih razlika. Ako pogledamo te procjene, uvijek mi ih razmatramo Um, kad raspravljamo o monetarnoj politici i nemamo ni jednu procjenu koja bi nam bila draža od druge. Hvala. Hvala. To je zaista veoma važno, to je veoma važan indikator za našu stabilnost, pa bi komisija trebala isto gledati na to. Marko Vali. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, zahvaljujem i Mariju Dragiju na uvodnom izlaganju. Želio bih e, zapravo spomenuti jedno tehničko pitanje. Mnogo smo govorili o upravljanju i e, promjeni okvira upravljanja u kontekstu sigurnosnih, obrambenih i migracijskih rizika. To predstavlja veliki problem, posebice zbog toga što je devizni tečaj u stanju kakvom jest, a OECD je nedavno objavio i studiju vezano uz bilance. U slučaju da dođe do promjene deviznih tečajeva ili da zapravo dođe do liberalizacije deviznih tečajeva, razlika bi mogla biti 6 ili 10%, ovisno o tome govorimo li o Francuskoj, Njemačkoj ili nekoj drugoj zemlji. Trenutačno nas obvezuje devizni tečaj i mislim da zapravo na taj način idemo u smjeru deflacije plaća. To je prva stvar. Druga stvar, kako možemo imati jedinstvenu monetarnu politiku kada imamo različite porezne politike u svim državama članicama. Ali istovremeno moramo imati na umu da države članice imaju različite potrebe, pa to možda ima smisla. Postoji rješenje za takvu situaciju ili ne prema vašem mišljenju? I još jedno pitanje koje je vrlo aktualno. Slažete li se s njemačkom vladom da Deutsche Bank ne treba nikakvu vanjsku dokapitalizaciju? Hvala. Kao prvo moram reći da ja ne mogu davati nikakve komentare o pojedinačnim institucijama. Što se tiče odgovora na vaše prvo pitanje, koji su implicitni učinci na devizne tečajeve ako imamo različite valute, ako je to vaše pitanje. Treba uzeti u obzir relativne cijene, relativni troškove života i slično. Pogledate li to, vidjet ćete da postoje razlike koje bi nekoga mogle navesti na pomisao da ah, kad bismo imali različite valute, onda bismo vrlo lako mogli ostvariti prilagodbe putem promjena deviznog tečaja. Međutim, dozvolite da vam kažem da iskustvo do sad nije bilo takvo. Često, zapravo gotovo uvijek, imate promjene u deviznom tečaju koje onda se filtriraju u realno gospodarstvo, povisuju cijene i plaće tuzemno, a onda zapravo to pokušavate popraviti promjenom deviznog tečaja i vrtite se u krug. To je povijest eh, Italije 70. i 80. Trenutačno imamo jedinstvenu valutu. Mislim da vaše pitanje možemo preformulirati na sljedeći način. S obzirom na to da imamo diferencijale, odnosno razlike i te razlike postoje, na koji način se njima trebamo baviti? U ovom trenutku moram reći da se slažem s vama da deflacija plaća ne bi bila pravi put za rješenje ovoga problema. Zato što u većini zemalja plaće uopće nisu rasle i to prilično dugo. Stoga jedini mogući odgovor na ovo pitanje predstavlja povećanje proizvodnosti. I zato, upravo zato, se vraćamo na staru priču strukturnih reformi. Strukturne reforme su upravo potrebna politika zahvaljujući kojoj će investicije rasti investicije u istraživanje i razvoj, u različite vrste infrastrukture. Na taj način će se podići proizvodnost i to je zapravo stvarno rješenje problema s kojim se gospodarstvo suočava i na koji ste dobro ukazali. Ako mogu, molim vas, postaviti jedno potpitanje, samo još nekoliko sekundi. Ali odakle onda novac da se ide u investicije ako nemamo ekspanziju fiskalne politike? jer mi smo trenutačno obvezani e, deviznim tečajem i ruke su nam vezane. Mogu se ponovno vratiti na to pitanje kasnije, ali za one države koje nemaju prostora u fiskalnom smislu, dobro, e, možemo se na to vratiti kasnije, ali u postojećim pravilima postoji mnogo fleksibilnosti, to je prva stvar koju želim reći. Druga stvar, zemlje koje nemaju prostora za fiskalno djelovanje trebaju podrobnije razmisliti o strukturi svojega proračuna, mnogo više o samoj strukturi nego o veličini svojeg proračuna. Pogledate li dobro, vidjet ćete da većina tih zemalja iz godine u godinu i to u 10 do 15 godina prije krize imaju povećane izdatke i e, gospodarstvo im je zaista stagniralo. Dakle, ne radi se nužno o tome da ćete e, gospodarstvo, odnosno gospodarski rast povećati ako zaposlite ljude da ne rade ništa. Hvala, Bernard Monon. Hvala lijepa. Ne znam jeste li i sami razumjeli ono što ste rekli, ali cijeli vaš govor prije nego što ste ga pročitali zapravo pokazuje koliko je ovaj dijalog simboličan i koliko je zapravo besmislen. Ne radi se tu o kvartalnoj raspravi, već o kvartalnom monologu. Ovdje smo u jednom određenom formatu gdje smo mi predstavnici naroda, vi nas pokušavate uvjeriti u ono što nam javno mnjenje govori. A ono što vam ja mogu reći je da javno mnjenje ne podržava europsku politiku eura, a izgleda da se vi zapravo eh, da to ne razumijete, da niste toga svjesni. Vaša politika i činjenica da Uh, idete s masovnim e, emisijama obveznica i stvarate dužničko gospodarstvo, nešto je što nije prihvatljivo iz dana u dan samo raste. Gospodin uh, e, Bolc vam je rekao da broj umirovljenika raste, a zapravo oni ništa ne dobivaju i jednostavno moraju se zaduživati sve više i više. To su ljudi koji se nalaze na pragu siromaštva, a vi nam istovremeno sugerirate da i dalje idemo u smjeru stvaranja gospodarstva koje se temelji na dugu, na zaduživanju Mnogi ljudi ne znaju o čemu se ovdje radi, ali ovo je oblik kapitalizma koji ne biste smjeli zanemarivati. Imamo prilike vidjeti da vi zapravo pokušavate postizati ciljeve e, rasta gospodarstva i povećanja inflacije na način koji ne daje rezultate. To nije bila namjera ugovora iz Maastrichta, dakle da Europska središnja banka troši stotine milijardi eura za kupnju korporativnih i vladinih obveznica. Ne, to uopće nije bila intencija politička intencija onih koji su uspostavili ekonomsku i monetarnu uniju. Dakle, vi uvijek dolazite ovdje, pred nas uvažene zastupnike u parlamentu, uvijek nam kažete da ste jako, jako zadovoljni što ste ovdje, da pozorno pratite situaciju, a onda, ako se pojave bilo kakvi negativni komentari, vi kažete da se situacija sve više komplicira ali prema mojem mišljenju nema stvarnog dijaloga. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Možemo li stati na kraj ovoj predstavi? Postoji li mogućnost da sve ovo što ste sada ovdje rekli vezano uz promjene politike ili da razmišljate o promjene politike, možemo li stati na kraj toj predstavi? Možete li nam iskreno reći što namjeravate promijeniti u svojoj politici? Pa jedina stvar koju ja mogu reći jest da ja i kako imam koristi od ove razmjene mišljenja. Da, kažete da ćete sa sobom podnijeti, ponijeti informacije koje smo vam dali, iako to znači da neće biti nikakvih promjena sljedećeg mjeseca, sljedećeg kvartala. Vi mislite da bismo i dalje trebali vjerovati da vas mi ili narod inspiriramo? Da, pa gledajte, vi dajete svoj doprinos monetarnim politikama, odnosno odlukama o monetarnoj politici i ja to uzimam zaista jako ozbiljno. Ako kažete da promjena nema, mislim da biste trebali pogledati odluke o monetarnoj politici koje smo donijeli u proteklih 5-6 e, godina, prije nego što kažete da se nisu mijenjale i kako su se promijenile. Hvala vam. U svakom slučaju predlažem da gospodin Anemans pročita naše izvješće koje je odobrio odobrilo većinski članstvo ovoga odbora. Možda to izvješće ne reflektira vaše osobne stavove, ali reflektira stavove većine ljudi u ovom odboru. Izvolite kolega Zalba Biregas. Hvala vam lijepa. E, hvala gospodine Dragi na izlaganju. Rekli ste da svi oni koji sudjeluju u istoj zajednici trebaju biti predmetom istih pravila. Ja se tu s vama slažem. E, dva pitanja. Prvo, nedavno ste rekli na konferenciji kao i ovdje da imamo previše banaka. E, što bi toga Europska komisija mogla učiniti da potakne spajanje banaka okrupnjavanje bankovnog sektora. Druga stvar, neki upozoravaju na to da će se monetarna politika Europske unije uskoro naći u slijepoj ulici. Slažete li se vi s time? Smatrate li da smo iscrpili sve mogućnosti monetarne politike? Smatrate li da uistinu imate dostatnu potporu ostalih aktera? tome mislim na vlade, primjerice prilikom provedbe reformi, recimo kad se radi o različitim fiskalnim politikama, imate li tada recimo dostatnu potporu europskih institucija u svojim pokušajima da ostvarite snažniju uniju, ekonomsku uniju? Prvo pitanje je prilično teško pitanje. Nastojat ću za početak reći nešto općenito. s prekomjernim kapacitetima u europskom bankovnom sektoru, postavlja se pitanje što možemo po tom pitanju učiniti. Situacija je vrlo složena. U nekim zemljama došlo je do promjena u zakonodavnom okviru koje zapravo idu u smjeru e, podržavanja konsolidacije i bankovne koncentracije. Međutim, općenito gledano, u tome se moramo osloniti na dobru volju i odlučnost izvršnoga kadra i dioničara tih banaka, jer one funkcioniraju kao poduzeća. U još, dakle, i taj proces nije nužno proces koji teče optimalno, jer je dugotrajan ili se može dogoditi da taj proces niti ne bude pokrenut sve dok banka nije pred stečajem. A time dolazimo do jednog još težeg pitanja. Želimo li uistinu imati sustav koji svoju stvarnu dimenziju dostiže tek nakon ponovljenih neuspjeha? Odgovor na to pitanje je ne. Mi želimo sustav koji je u stanju podržavati gospodarstvo a da bi taj sustav to bio u stanju, taj se sustav mora temeljiti na snažnim bankama i profitabilnim bankama. Jedan od razloga niske profitabilnosti europskih banaka jest upravo prekomjerni kapacitet. I to je nešto što bi svi akteri trebali imati na umu. i trebali bi iznaći sve moguće zakonodavne opcije koje će omogućiti da se stvore uvjeti za konsolidaciju. No, kao što sam rekao, nije to lako pitanje. Ono što je važno jest svakako baviti se i ostalim uvjetima i ostalim razlozima zbog kojih su europske banke samo umjereno profitabilne. Jedan od tih razloga jest postojanje e, velikih zaliha nenaplativih e, kredita. Još jedan od razloga je i vrlo niska stopa rasta. A kada je stopa rasta tako niska, vrlo je teško imati profitabilne banke. Dakle, nemate rasta, a kamatne stope su niske. Svi ti uvjeti u kombinaciji dovode do razine niske profitabilnosti. A prekomjerni broj banaka samo je još jedan uvjet koji također utječe na pad profitabilnosti. No primjerice omjer troška i dobiti je najniži u Europi, uspoređujemo li ga s ostatkom svijeta. To su pitanja kojima bi se trebale baviti i uprave banaka kao i e, dioničari, a trebala bi zanimati i vlade. Mislim da je bilo još jedno pitanje. Da. Mi mislimo da Europska središnja banka, dakle kaže mi mislim Europska središnja banka, da su naše politike koje smo provodili počevši sa ožikom prošle godine dale rezultate i da se posljedice tih politika, pozitivne posljedice, osjećaju u realnom gospodarstvu. E, možemo ih dalje razvijati, a svakako imamo i volje i predanosti da uistinu radimo na daljnoj modifikaciji. Hvala, Flores Fernandez. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Ovdje sam. Kao prvo, čestitam na uvodnom izlaganju na svečanoj dodjeli nagrade Gasperi, što je nešto što je, mislim, dalo nadu u europski projekt i zahvaljujući tom izlaganju smo se dobro osjećali. A sada imam par pitanja. Imali smo prilike čuti buduću viziju Junkerovog plana. Mene zanima, što vi mislite, kako se taj plan može poboljšati u kontekstu utjecaja na inflaciju i fiskalne i monetarne politike? što vi mislite o Junkerovom planu i kako se može poboljšati u sljedećih nekoliko godina? To je moje prvo pitanje. Drugo pitanje odnosi se na e, dobit banaka. Kao što znate, Merijem Monti objavio je e, opširan dokument o tome kako se može e, povećati proračunski kapacitet Europske unije. Prema vašem mišljenju, je li to pravi put za podebljavanje europskog proračuna? Nadalje, u svjetlu poteškoća s kojima se suočavamo u smislu provedbe monetarne politike i naših pokušaja da monetarna politika bude efikasnija u samom realnom gospodarstvu, želio bi vam postaviti sljedeće pitanje. Što mislite o tome da se postojeći okvir proširi na mala i srednja poduzeća i LTR-ove? Hvala. Oprostite, koje je bilo prvo pitanje? A, Junkerov plan, da. E, najprije vezano uz vaše posljednje pitanje, dakle kada govorimo o, proširenju e, ciljanih e, operacija dugoročnog refinanciranja na mala i srednja poduzeća, mislim da zapravo to nije moguće. Mislim da to zapravo ne bi bilo niti moguće u skladu s našim statutom. Dakle, mi svoju dobit moramo alocirati državama članicama. Ako one, odnosno vladama država članica, ako one odluče to koristiti za neke druge stvari, to je u redu. Ali kad bismo mi svoju dobit zapravo koristili za proračunsko financiranje ili nekakve druge vrste E, financiranja te vrste mi bismo kršili e, odredbe našeg statuta. Druga stvar, što se tiče Junkerovog plana, to je vrlo važan dodatak našem instrumentariju. Mislimo da je efikasan i e, razmišlja se sada o njegovom produženju i mi svakako pozdravljamo mogućnost produženja Junkerovog plana. provedba Junkerovog plana treba biti brža. I kao i svi rashodi za investicije ovisi o kapacitetu vlada da stvore okruženje koje potiče rast. Na tome počiva uspjeh i to se pokazalo i kroz velike planove javnog financiranja, odnosno javnih investicija. Možemo vidjeti da se uspjeh ostvaruje samo ako takvi planovi postoje u okruženju koje potiče rast. Ako takvog okruženja nema, ako uvjeti za raste nisu prisutni, možemo potrošiti koliko god novca želimo, ali taj novac će biti bačen. Međutim, to do sad nije bio slučaj i Junkerov plan se do sad pokazao jako dobrim. Međutim, njegova provedba treba biti poboljšana. Produženje primjene Junkerovog plana je nešto što pozdravljamo, ali to treba sagledati u svjetlu političkih aktivnosti vlada država članica. Estena Lange. Hvala. Hvala gospodine predsjedniče. Znam da su vas e, neki članovi koji ne pripadaju mojoj političkoj opciji kritizirali e, zbog e, pozorno odabranih riječi u vašem izlaganju, ali ja moram reći da ne bih željela vidjeti, svijedniti, živjeti u svijetu u kojem predstavnici Središnje banke ne biraju s velikim oprezom riječi kojima se obraćaju auditoriju. Što se tiče bankovne unije, imamo različite polazišne točke. Postoje nacionalne i političke opcije koje treba uzeti u obzir. Međutim, velika većina spremna je raditi na ostvarivanju napretka. To je nešto što će trajati. Međutim, ako ništa drugo, volju imamo i želimo da te inicijative ostanu na životu. A Europski parlament je taj koji treba pratiti ostvareni napredak u vijeću. Dakle, to je nešto na čemu treba E, raditi i dalje. E, imam pitanje koje se odnose na Bejlin i još nekoliko povezanih pitanja. Prije nekoliko godina svi smo svojim biračima i građanima rekli da više nećemo koristiti sredstva poreznih obveznika za spašavanje banaka. Međutim, sad mi se čini da postoji politički pritisak da to i dalje činimo. Mene zanima vaše mišljenje o tome i zanima me prvenstveno E, vaše mišljenje o uključivanju e, dioničara kada se radi o stečaju banke i na koji način je prema vašem e, mišljenju to povezano sa zaštitom potrošača, odnosno zloporabom trgovanja e, visoko spekulativnim e, financijskim proizvodima koji se prodaju lojalnim potrošačima. Također kada govorimo o nenaplativim zajmovima, biste li se složili da je brža reakcija u prošlosti mogla uštedjeti novac i da je to definitivno pouka koju trebamo izvući za danas i za budućnost? Mene zanima kakve pouke ste vi izvukli iz prošlih iskustava kada se radi o rješavanju toga pitanja i e, kada se radi o radu na tom pitanju sada i u budućnosti. Hvala na srdačnim riječima. početka. Da, upravo ste. Brzo djelovanje može spriječiti nagomilavanje na platvi kredita. Ponekad brzo djelovanje je uveliko otežano time što nenaplativi krediti često, barem ovi najveći, barem većina onih s kojima imamo posla danas, su generirani dugotrajnom recesijom ili stagnacijom. I u takvom slučaju brzo djelovanje je važno jer može odmah e, riješiti problem, ali ako nastavi stagnacija, onda će doći do drugih e, nenaplativih e, kredita. I što je važno u takvoj situaciji? Važno je stvoriti E, situaciju koja će biti, koja će omogućiti da se banke same na tržištu riješe nenaplativih kredita. Mislim, možemo se osvrnuti na to kasnije, ali postoji puno toga što vlade mogu napraviti kako bi stvorilo okruženje u kojima će plativi krediti biti lako prodani, transparentno ocijenjeni i prodani. Nažalost, u brojnim e, državama članicama područja, odnosno općenito govoreći u Europskoj uniji, takva tržišta su rijetkost. I to je zbog slabih zakona o nesolventnosti, slabog sudstva, nedovoljnog iskustva e, po pitanju nesolventnosti, nedostatnog e, iskustva za rješavanje sporova mimo sudskih instanci. Općenito govoreći, treba raditi na stvaranju okruženja koje će pogodovati brzom rješavanju neplatnih kredita. I to je ono prvo što treba napraviti paralelno uz jako i učinkovit nadzor. Druga stvar Spomenuli ste trenutna EBRD pravila i sustav Bejlina koji je s tim povezan. Trenutna BRD pravila su, već predstavljaju napredak, izvorna namjera prema kojoj se govorilo da se ne želi više koristiti posao, novac poreznih obveznica kako bi se plaćale greške banaka, treba zadržati, a e, BRD jeste u biti zakonski, zakonodavni tekst koji to pretače s riječi u zakon, zakonodavni tekst. No, treba isto tako vidjeti kako se određene situacije, okolnosti tumače, a to tumačenje je nešto što e, zašto je zadužena komisija. No mi se trebamo postaviti još dodatna pitanja. Naime, prije nego pogledamo kako se koristi i provede pravila BRD, trebamo vidjeti što se može poduzeti kako bi bankovni sektor bio od, sektor bankarstva bio otporniji, jači. I to je ono što se danas radi posredstvom e, takozvanog telaka u eurozoni i e, minimalnih zahtjeva za regulatorni kapital, eh, MRL, to nije isto jer te lakse tiče globalnih sistemskih eh, velikih banaka, a MRL se primjenjuje na sve banke. Dakle, drugim riječima, ako pružimo mogućnost bankama da raspolažu s dovoljnim kapacitetima apsorpcije, rijetko bismo se mogli naći u situacijama, u ekstremnim situacijama u kojima se traži da se provode pravila BRD-a uz sve nuspojave koje sam poznate, jako dobro poznate. Toliko, hvala. Hvala, Jakov von Weizsäcker. Hvala, predsjedniče. Predsjedniče, dragi, želim se odmah nadovezati na ovo što je sad rečeno u svom prvom pitanju E, o bankovnom sektoru. Dakle, nakon SM stres testa koji je objavljen ljetos, e, jedan tekst, znači tekst, e, pokušavaju primijeniti američka pravila za kapitalne zahtjeve na naše tržište i našli smo po tim mjerilima brojne mane za kapitalno tržište Sad pretpostavljam da se to slaže sa onim vašim zahtjevom za konsolidaciju sektora, no među vremenu ono što stoji u tom tekstu jeste da neke od slabijih banaka su dale svojim e, e, akcionarima oko 20 milijardi e, dividendi. I ako se dobro sjećam, predsjednik Italijanske središnje banke je je govorio da uopće ne treba davati dividende. Tako da ne znam da li namjeravate potaknuti svoje kolege da uzmu razmatranje slične mjere. I konačno što se tiče jačanja bilans plaćanja, želim još što mislite o utjecaju negativnih e, kamatnih stopa na bilans plaćanja banaka. Vi ste rekli da upravo razmišljate o potencijalnim utjecajima takve bilance plaćanja, htio bih e, čuti da li, da imate još nešto za, za reći, da li ste došli do nekih novih zaključaka po tom pitanju među vremenu. I drugo pitanje, e, vaš poziv za stvaranje unije tržišta kapitala, što je jako dobra stvar. Mi smo među vremenu stvorili za bankovnu uniju SM i SRB, no do sad nismo napravili ništa za tržište kapitala. Dakle, pitam se da li ne mislite da bi to moglo biti od pomoći e, imajući na umu post-Brexit razdoblje, dakle, razmisliti valjano o stvaranju takve institucije. Hvala. Početak stres testa e, podrazumijeva dakle mogućnost testiranja i podrazumijeva i pokriče potrebu više institucija da povećaju svoje kapitalne zahtjeve. Dakle, prije prvog stres testa brojne banke su povećale svoj kapital. Kada se poduzme stres, stres test, uz Ustanove se neka pomanjkanja, no ne toliko zato što su neodređeni posrednici preventivno djelovali umeđu vremenu. E sad, ne sjećam se kako dugo, ali supervizori imaju mogućnost da ograniče ili zamrznu isplatu dividendi, upravo nešto što je u skladu s ovim što ste ispomenuli. Dakle, supervizori bi analizirali situaciju banke i mogli odlučiti da, se, da neće doći do isplate dividendi. Dakle, to je nešto već postoji. Što se pak tiče negativne negativnih e, utjecaja, negativnih stopa na bilancu plaćanja. Ako pogledamo agregirano bankovni sustav, e, dakle koliko god heterogen on bio u eurozoni, vidimo da za 2015. godinu koja je prva puna godina sa negativnim e, stopama za depozite u biti profitabilnost bankarskog sustava je porasla a čak je i neto kamatni prihod porastao što je dosta iznenađujuće kada pogledamo prvi kvartal 2016. Eh, eh, prihodi banaka su pali za 20%, razlog tome jeste što u prvom kvartalu 2015. godine su porasli prihodi banaka uveliko jer smo započeli program kupovine eh, kapitala i porasla je cijena za obveznice, a to je nešto se nije reproducirao 2016. godine. Dakle, ove brojke koje vidimo ne pokazuju baš jako zabrinjavajuću situaciju proisteklu iz negativnih kamatnih stopa, no moramo biti jako obazrivi. Kao prvo, ovaj, ovdje se radi samo o prosječnim vrijednostima, a unutar bankovnog sustava imamo različite situacije gdje razne banke rade različite stvari i s obzirom na njihove poslovne modele neke mogu biti puno više izložene negativnom utjecaju, odnosno utjecaju negativne kamatne stope. Kao drugo, negativna kamatna stopa, kao što sam malo prije rekao, je jako moćan e, instrument e, i po pitanju posljedica koje to može imati, utjecaja koje može imati na bankovni sustav za sad smo vidjeli da ne postoji razlog za veliku zabrinutost, no možemo se pitati je li to nešto što će vrijediti za uvijek. Ne mislim da je tako. Mislim da moramo biti jako bazirni na činjenicu da negativne kamatne stope mogu imati nus pojave. I često kažem da negativna kamatna stopa nije nešto se odlučuje sa da ili ne, već e, nešto što ovisi o trajanju što se tiče vašeg drugog pitanja o uniji tržišta kapitala, da li treba imati jednog regulatora tržišta kapitala uniju, ne mogu vam dati definitivno rješenje, no zasigurno e, treba imati na umu da promjene koje će doći nakon britanskog referenduma će utjecati na e, na to da vidimo da li trenutni regulatorni okvir e, koji sada imamo, da li je valjan ili ga treba e, adaptirati. Hvala, Bernd Lange. Hvala, predsjedniče. Mislim da je monetarni dijalog jako koristan, tako da mi nisu jasne kritike koje su vam neki kolege uputili po tom pitanju, no naravno postoje neke, neka pitanja koje možemo opravdati Naime, vi se pita, vi analizirate, makroekonomski analizirate niske kamatne stope, gledate to po pitanju deviznog tečaja i tako dalje. Ali ljudi u mojoj zemlji se brinu za, zbog mikroekonomskih utjecaja niskih kamatnih stopa, a tu su posljedice drugačije. Dakle, htio bih znati kako je Središnja banka e, makroekonomski aspekt sagledava, dakle, štediše i Dakle, dugovi mogu biti manji, lakše podnošljivi, e, to ima utjecaj određeni na e, štednju, no što je sa zajmodavcem, njegovim prihodima, zatim ljudi koji e, štediše bi mogle se odlučiti na rizičnija ulaganja, to može imati utjecaj na špekulativni mjehuri i tako dalje. Zatim, da li, da li banke koristite zajmove samo kako bi popravila svoje bilance plaćanja? Vi ste pre nekoliko godina rekli da banke i vlade moramo sagledavati kao zasebne, eh, zasebno, no da li je tome još uvijek tako. Zatim nije, nije, jasno da li niske kamatne stope pomažu realnom gospodarstvu i da li su volumeni kreditiranja imali pozitivan e, utjecaj na realno gospodarstvo. I zadnje pitanje, što sa što nudite štedišama, jer ukoliko kamatna stopa e, ne bude podržana od strane e, naših građana, onda ćete imati problem legitimnosti. Ovo su jako relevantna pitanja i možemo svakodnevno vidjeti do koje mjere svaki put kada sagledamo situaciju u području, No, evo, da odgovorim najprije na zadnje pitanje o legitimnosti. Naš legitimitet temelji se prvenstveno tome da li smo u mogućnosti ispoštovati mandat koji smo dobili, a cilj nam je da imamo stabilnost e, tržišta e, i poštujući inflaciju i držajući je do 2%. Dakle, to je nešto što morate uvijek imati na umu. Drugo pitanje, naravno, kada, kada to sve imamo na umu, dakle kada da li instrument naše monetarne politike, da li su učinkoviti, odnosno moramo spitati da li su učinkoviti i odgovori, kao što sam malo prije rekao, kad sagledamo sve varijable, dakle kamatne stope i tako dalje i utjecaj na realno gospodarstvo, odgovor je pozitivan i tekako pozitivan moramo si postaviti još jedno pitanje. Zamislimo da nemamo takvu monetarnu politiku, zamislimo da imamo kamatne stope koje su tamo gdje su bile prije 3-4 godine. Kakve bi bile posljedice? Odgovor do koji smo došli jeste da bi posljedice bile velika deflacija i još viša stopa nezaposlenosti. Danas imamo posla s gospodarstvom koje se postupno oporavlja stalnim, kontinuiranim tempom. Vidimo tržišta koja se poboljšavaju, stopa nezaposlenosti koja je prije dvije godine bila e, još iznad 12%, sada je na 10%. Dakle, pitanje, dakle, kada, čak i kada bi Evropska središnja banka mogla povećati kamatne stope i to bi imalo druge distribucijske posljedice. No, mi ćemo povećati E, kamatne stope kada vidimo da se inflacija opet kreće u blizini 2%, u suprotnom ne. A to moramo imati, dakle moramo imati na umu i e, plaće. Naravno, na zadnjoj preskonferenciji bilo je riječi o u biti visina plaća je nešto što čemu se, o čemu raspravljaju socijalni partneri to nije na nama, ali činjenica je da su plaće čitav niz godina rasle manje od produktivnosti, a danas, kada objektivno sagledamo situaciju i, i kada se drži e, inflacija do 2%, važno je da plaće rastu. Kako rastu? Pa postupno, poboljšavanjem tržišta rada, poboljšavanjem situacije na po pitanju zaposlenosti. Dakle, vidite, ovaj put kojim idemo jeste da se poboljša pitanje zaposlenosti, tržište rada i što se više situacija poboljšava, to će već biti pritisak i na povećanje, za povećanje plaća i onda će isto to utjecati i na, na cijenu proizvoda. Gospodin Ferreira. Hvala predsjedniče. vam pitanje na portugalskom. Predsjedniče. Oslikali ste jako postupno i umjereno umjereno oporavak gospodarstva, niska nizak rast ove godine, ne samo za ovu godinu, već ste ga predvidjeli i za narednu godinu, dakle dosta slab gospodarski rast, a što se tiče ciljeva inflacija i oni su daleko od onoga što možemo poželjeti, dakle vi kao osoba koja, koja je zadužena za monetarnu politiku jeste dakle trebamo li očekivati nove inicijative monetarne politike kao sredstvo poticanja gospodarstva. Možemo očekivati da će doći do proširenja plana kupovine kapitala da se bori protiv razine divergencije u eurozoni, već nam rekli da je Europska središnja banka e, voljna posegnuti za svim mogućim instrumentima koja su na raspolaganju čim e, ocjeni utjecaj trenutnih e, donesenih mjera. No, općenito govoreći koje su mjere, moguće mjere za poticanje gospodarstva. Drugo pitanje tiče se fiskalne politike i tu ste ponovili apel za politikom koja će više pogodovati gospodarskom rastu. Donekle ste govorili o europskoj dimenziji i doista govorili ste da e, države koje imaju manje e, proračunskog manevarskog prostora mogu više učiniti kako bi e, poticali gospodarski rast. A što je s onim zemljama koji imaju više proračunskog manevarskog prostora? Dakle, nakon dvije godine zazivanja E, monetarne politike, ja bih rekao da bi trebalo e, Dakle, što, što je sa zemljama koje imaju veći proračunski manevarski prostor? Da li rade što je potrebno za poticanje gospodarski rast u EU? Hvala. Hvala. Naša monetarna politika, posebno odluke koje smo donijeli u ožujku, se provodi glatko. Ovaj program e, otkupa imovine se isto tako e, glatko provodi i nismo još vidjeli učinke svih tih odluka. Ne samo to, nego i odluke koje smo donijeli u Ožeku nisu, se, nisu još uvijek potpuno provedene. Zbog toga što u, još uvijek imamo e, dva teltra koje trebaju biti provedena, uzavši u obzir činjenicu da je tako mi nismo raspravljali o novim inicijativama, niti o reviziji. Također naše makroekonomske prognoze su uglavnom nepromijenjene ili su se samo malo promijenile u odnosu na prethodne i učinak nekih od tih neizvjesnosti e, koje smo mi mislili da bi mogli dovesti do rizika nisu se ostvarile, kao što su rezultati e, referenduma u Velikoj Britaniji. Što se pak tiče proračuna i proračunske politike? Pitali ste me da li zemlje koje imaju manevarskog prostora u svom fiskusu trebaju to iskoristiti. Da, trebale bi ali naravno poštujući sva pravila. No trebamo također imati na umu da one zemlje koje nemaju fiskalnog manevarskog prostora ne smiju koristiti taj fiskalni prostor manevarske koje nemaju. One zemlje koje imaju fiskalni prostor nisu obaveze da ga koriste ukoliko to ne žele. Tako da uvijek moramo imati na umu da tu postoji ta jedna ugrađena asimetrija u provedbi ovih pravila. To je asimetrija koja je možda i opravdana, ali svakako eno je tu je. Druga stvar koju bismo trebali imati na umu jest da kada tražimo od zemalja koje imaju taj manevarski prostor u fiskusu da ga koriste, što mi tu zapravo mislimo? Nije lako sugerirati fiskalnu ekspanziju e, zemljama koje uglavnom imaju punu zaposlenost, e, jer onda bi ljudi možda htjeli da se ti novci troše drugdje, e, drugdje u Uniji, ali u ovom momentu mi nemamo ni jedan institucionalni kanal koji bi nam omogućio da to činimo. Tako da u načelu je odgovor da zemlje koje imaju tog fiskalnog manevarskog prostora bi to trebali koristiti, ali trebamo biti pažljivi i ne detaljno nalagati kako, u kojoj mjeri i gdje. Hvala. Hvala, Ludek Nidremajer. Hvala, evo na samom početku ću reći da po mom mišljenju ESB i predsjednik ESB su jedan od važnih i stabilnih e, pozitivnih aspekata Europske unije. Slažem se s vama da ekonomija bolje funkcionira, nije fantastična, ali sada smo u ovoj novoj teritoriji zato što zapravo se sad suočavamo sa političkom prijetnjom koja je jača nego gospodarska prijetnja. Neću govoriti o monetarnoj politici, hoću samo reći da e, imam razumijevanje za vašu monetarnu politiku i monetarnu politiku nekih drugih središnjih banaka kojima je cilj e, da e, se smanji inflacija i to ima implikacije naravno na financijsku stabilnost e, potencijalno i također neke druge implikacije potencijalne reperkusije po e, gospodarstvu. Sad ću nešto reći o stabilnosti cijena. Vrlo niska nominalna kamata i velika likvidnost kod banaka stvara i ponudu i potražnju za neke oblike zajmova, uglavnom se radi o hipotekarnim kreditima za kućanstva, tako da neće nas iznenaditi da u nekim Um, dijelovima europskog gospodarstva cijene kuća rastu, a one nisu uključene ovim indeksom. E, zanima me jeste li to uzeli u obzir, posebno u budućnosti što se tiče prave monetarne politike. Kao drugo, neke središnje banke pokušavaju reagirati ciljanim mjerama, primjerice na taj način da pokušaju tvrditi te neke eh, omjere i tako dalje. Pitam se je li to uopće moguće kad postoji tako snažna potražnja za takvim kreditima, a s druge strane velika voljnost banaka da takve kredite daju zato što je to eh, jedna, jedan od malih eh, malobrojnih mogućnosti koje imaju da ostvare zaradu na kamatnoj marži. Hvala na ovim e, e, lijepim riječima. Komplimenti su rijetkost, e, pa nam je drago ih čuti. Kao prvo, mi ne možemo reći da postoji zapravo napuhani sektor tržišta nekretninama. Vidimo da cijene rastu u nekim gradovima, ali Rekao bih da to nije neki e, problem e, koji bi vrijedio za neku zemlju cijelu ili čak i za cijelu Europsku uniju. Ali imamo i drugu stranu te medalje. Kao prvo mi pažljivo pratimo te cijene i razvoj situacije na tržištu nekretnina, ali i u drugim tržištima. I dakle, kada možemo početi sumnjati da dolaze do razvoja tog mjehura. Kao prvo je naravno u kojoj mjeri se dižu cijene, ali druga, druga komponenta je naravno snažniji efekt poluge i naravno što se događa na strani iz ovih kredita, odnosno izdavača kredita. Dakle, ako dođe do povećanja ta dva aspekta, a istovremeno i neuobičajenog i brzog rasta cijena, no to ne vidimo. Vidimo to samo u nekim lokalnim situacijama, dakle da je došlo i do povećanja cijena, ali nismo vidjeli da je došlo do e, povećanja e, kredita E, kao što smo rekli, on skromno raste, trajno, stalno raste, ali skromno. Kako reagirati na takve probleme? Pa sami ste rekli, pa to je da treba koristiti ove makroprudencijalne instrumente. Ne bi imalo smisla da se mijenja monetarna politika, da se reagira na lokalno povećanje cijena aktive. No imamo te makroprudencijalne instrumente, dakle imamo različite omjere, znači uspoređujemo to sa dohodcima, sa cijenama i tako dalje. U nekim zemljama, zapravo određenom broju zemalja u eurozoni, e, su i usvojene takve mjere. ESB ima e, ovlasti da pridoda tim mjerama. Ako smatra da mjere nisu dovoljne, može dodati još neke mjere. Do sada nije bilo potrebe da iskoristimo tu ovlast zato što ESB je u stalnom kontaktu sa nacionalnim vlastima tako da je taj dijalog prirodno e, doveo do toga da oni poduzimaju odgovarajuće mjere, ali mi na razini ESB-a zaista pažljivo motrimo tu situaciju. Hvala, Gunnar Hökmark. Hvala, evo ako mogu samo poboljšati ove stvari, ja se slažem sa svime ovime što ste danas rekli poslje podne, ako je to od neke pomoći. Dvije stvari, vi ste rekli da imamo previše banaka. Je li zaista tomu tako ili bi se moglo reći da imamo premalo učinkovitih banaka? ako mogu ovako reći, ne bi li se možda moglo reći da je to posljedica monetarne politike gdje se upumpava puno novca, imamo negativne e, kamatne stope koje ne predstavljaju nikakav pritisak na banke da poboljšaju svoju učinkovitost za bolje poslu ili da se spajaju. I e, drugo pitanje ovi problemi koje imaju banke, nije li to u velikoj mjeri posljedica makroekonomskih aspekata? Ako pogledate gdje su sada banke, imate i gospodarstva koja već dugo stagniraju. Dakle, i onda kad imate te nenaplative e, zajmove, oni su posljedica toga. Nije li sada situacija takva da te negativne kamatne stope su, e, pokazuju se da su veća šteta nego korist. Jer zapravo se na taj način vrši manji pritisak da se provedu strukturne reforme i e, jednostavnije u većini zemalja naprosto nastaviti poslovati kao što se poslovalo prije. da sad ćemo zaista morati grupirati pitanja jer on ili neće odgovoriti na neka pitanja ili će propustiti svoj avion koji mu treba uskoro poletiti. E, hvala. Dobrodošli predsjedniče. Nakon ishoda e, o referenduma e, financijski sektor u Velikoj Britaniji se suočava sa neizvjesnošću, a moguće su i negativne posljedice na europodručje. Dakle, pitanje i fizička, fizički smještaj e, financijske infrastrukture. Nedavno su političari na najviše razine na kontinentu pokušali izvući korist iz te situacije, rekavši primjerice da bi se sve aktivnosti poravnanja eura trebale preseliti iz Londona, ali budući da nema kritičke mase niti u Parizu niti u Frankfurtu, najvjerojatnije se to neće dogoditi i to neće se moći napraviti. Ali e, zbog toga što e, su sve te izvedenice e, uglavnom denominirane u euro, odnosno to je potpuno nemoguće odvojiti od drugih, od ostalih šest valuta, E, zaista je praktički nemoguće to e, preseliti ikamo u Europu iz Londona, nego samo u New Yorka to ne bi moglo funkcionirati. Znači, te aktivnosti poravnanja trebaju kritičnu masu i e, euro se ne može tu odvojiti od ostalih šest valuta i samo bi se onda to moglo prebaciti u New York što bi bilo kontraproduktivno po interes Europske unije. Dakle, koji je vaš stav da se reaktivira ovaj, ovo načelo geografskog smještaja i ne bi li to neke programe ESB-a ugrozilo. Hvala. Dobro večer, gospodine dragi. Dosta se kritiziralo ova vaša politika niskih kamatnih stopa a sada vi govorite o niskoj profitabilnosti banaka, da je to posljedica toga što pretjerano se bave svojim aktivnostima, dakle one overbanking, ali prije financijske krize velike njemačke banke su nakon oporezivanja, one EBIT da je bio preko 20%. Dakle, sad me zanima koja je zbog čega ta overbanking i zašto je smanjena profitabilnost bankovnog sektora. Nije mi to jasno, no mislim da ste bili u kad ste rekli da politika niskih kamatnih stopa vodi do tog distributivnog efekta. E, to je dobro za one koji posuđuju novac, e, znači za dužnike, ali možda bi banke ipak onda mogle povisiti svoje naknade koje naplaćuju kroz štediše koje ovako i onako pa pate zbog ove politike niskih kamatnih stopa. Dakle, pitam se je li ta vaša politika uopće učinkovita i onda imam i pitanje vezano za to da ste vi rekli da, taj, da te niske kamatne stope, da je to zapravo bolje, odnosno da to je posljedica e, slabog rasta, a istovremeno smo u situaciji gdje možemo vidjeti da je postignut taj tehnički napredak, e, ta tehnologija se razvija e, proteklih deseta godina, internet, nanotehnologija i tako dalje, digitalizacija, to sve obično potiče rast. A s druge strane, se suočavamo sa stagnacijom. U prošlom stoljeću nismo imali negativne kamatne stope kad je došlo do stagnacije. Dakle, vi ste rekli da su te negativne kamatne stope posljedica loših e, izgleda za rasta dugoročno gledano. E, moje kratko pitanje. Nedavno smo vidjeli dosta napetosti u odnosima između grčke vlade i gospodina Strunara sa guvernera Grčke središnje banke. Podržavate li ga? Uživa li on povjerenje i e, punu podršku ESB-a? Hvala, Eva Kajli. E, hvala, gospodine dragi Odmah prelazim na pitanje. Ako ne postignemo te ciljeve vezano za inflaciju, kako bi to, se to moglo olakšati politički za vas da proširite taj program kvantitativnog olakšavanja? I drugo pitanje, ako dođe do tih e, kriza u europskoj ekonomiji u budućnosti zbog nekih vanjskih kriza i tako dalje, jeste li vi spremni nastaviti kupovati e, državne obveznice kada dođe do širenja e, povećanja proračunskog deficita kada to bude izgledalo što je moguće manje, to kada se to bude činilo manje održivim? Htio bih e, postaviti pitanje u vezi s jednim sukobom o kojem je bilo riječ na današnjem sastanku ovdje. Hoću govoriti o produženju e, politike quantitative easinga. Dakle, to je rađeno u Njemačkoj i u Francuskoj kako bi se pružilo pocajne mjere u Francuskoj. No, pitanje je prava cijena. Vi ste govorili da ne dajete nikakva uputstva državama, ali to nije istina, jer kvartet, to je bivša trojka u biti, daju nam uputstva glede da, smanjimo plaće, mirovine i tako dalje. Dakle, pitanje je sljedeće. Što je za vas pogodno E, pogna politika za poslovni sektor, jer jedina politika koja je do sad e, vođena jeste politika štednje koja smanjuje plaće, mirovine i tako dalje. Dakle, postoji neki drugi način da se ta politika provodi. Hvala. Pokušat ću odgovoriti na ova pitanja mada su nekad dosta kompleksna. Kao prvo, pitanje je da li su niske stope vezane s reformama, da li niske stope destimuliraju e, vlade da provode reforme. Mislim da je to vrlo kompleksno pitanje. Možda postoje veze između stopa i želja da se provedu reforme, u onoj mjeri u kojoj su te reforme, da tako kažem, dio proračuna, drugim riječima, proračunski deficit e, treba se financirati i što su e, više stope, to je to teže napraviti i onda na to, to utječe na određivanje prioriteta strane vlada i što je zapravo e, zahtjevnije sa financijskog stanovišta i neke reforme, posebno reforme mirovinskog sustava, su e, provedene zbog viskih kamatnih stopa. Naprosto su ih natjerale da to provedu zbog toga. No kada se maknemo od tog područja, također imamo dokaza da fiskalne mjere koje se provode pod pritiskom tržišta se često zasnivaju na e, liniji manjeg otpora, dakle što je najlakše napraviti na brzaka. Dakle, smanje, povise se porezi i smanji se javna ulaganja. I onda e, državni rashodi e, čak i rastu, imate više poreze i manje e, pa manja javna ulaganja, to naravno nije recept za rast, ali kada se maknemo s područja strukturnih reformi koja su posebno povezana sa proračunom kao što je na primjer reforma pravosudnog sustava, sustava obrazovanja, pa primjerice i ustav ili izborni zakon, te strukturne reforme nemaju nikakve veze sa e, kamatnim stopama. Oni se provode ili ne provode na osnovu sasvim drugih prioriteta, a vidimo čak i reforme tržišne rada se provode čak i onda kad su jako niske bile kamatne stope. Dakle, ja ne kažem da je suprotno e, od ovoga što vi kažete, ali zapravo se radi o jako kompleksnoj stvari i vidjeti u kojem smjeru ide taj argument. Vjerojatno bi trebali to sve gledati od e, slučaja do slučaja. E, banke, odnosno naše banke, odnosno pitanje da li neučinkovite banke se održavaju na životu zbog niskih kamatnih stopa. Da, postoji e, argument da bi neučinkovite banke u situaciji gdje su više kamatne stope trebale na to na neki način e, e, preživjeti, ali ne radi se samo o niskim kamatnim stopama, nego o kamatnoj marži. Činjenica da banke u ovom momentu u eurozoni uglavnom su dosta robusne što se tiče kapitala e, koje su privukle, e, ali nisu jako profitabilne. Naravno, postoje neki slučajevi koji su izuzetak u odnosu na to, ali to ovisi također o ovim faktorima koje sam prije naveo. No moram priznati da nemam odgovor vezan za ova poravnanja. Argument po kojem ako euro clearing će morati biti pod e, euro jurisdikcijom pa će to biti neki problem vezano za stabilnost jer ćemo euro e, onda morati e, odvojiti od clearinga u drugim valutama. To je argument koji iznosi Velika Britanija, ali mislim da tu ne vidim puno smisla. Bilo je tu još i pitanje vezano za banke, da li su bili profitibilne prije e, ekonomske krize, ako sam dobro shvatio, da, imale su onaj 20-postotni e, profit e, na ulaganja, ali radilo se uglavnom o mjehuru jer se radilo o tim toksičnoj imovini. U 5, 6, 7 godina prije ekonomske krize situacija je bila takva da su ti napuhani e, profiti su za bašurivali ono što je e, loše u poslovanju banaka, e, upravljanje rizicima na prvom mjestu, ali i druge neučinkovitosti. Znači, vidjelo se da su imali niski omjer troškova i dohod, prihoda, a sada imamo sistem koji zahvaljujući naporima vlada, regulatora i samih banaka imamo sistem koji je puno snažniji, puno otporniji, a istovremeno je manje rizičan. A imamo niži povrat profit, odnosno taj profit, ali e, neki kažu da je to možda čak i pre nisko u odnosu na banke u drugim jurisdikcijama, zato što vi znate da su e, dionice banaka puno loše, lošije prolaze na tržištu nego na drugim tržištima. E, jedan problem su te nenaplativi E, krediti i prekapacitiranost. Kad kažem prekapacitiranost, ne govorimo o oligopolu gdje banke mogu tražiti najviše naknade od svojih e, klijenata. Ne, radi se o neuravnoteženosti. Kao što sam rekao na samom početku, moramo paziti o tim, tim generaliziranim izjavama, zato što ima puno malih i srednjih banaka koje jako dobro posluju i jako dobro služe svojim klijentima, tako da trebamo biti e, pažljivi kada te neke općenite paradigme e, primjenjujemo na situaciju koje su jako kompleksne i heterogene. Um, um, I e Odgovor na vašu poantu E, gdje ste rekli da je Europska središnja banka snažno za neovisnost nacionalnih središnjih banaka. Pitanje vezano uz to što Europski parlament može učiniti ako ne postignemo ciljanu inflaciju. Moj odgovor na to može biti samo mislim da ćemo definitivno postići željenu ciljanu inflaciju. Naše projekcije E, povratka na inflaciju koja bi trebala biti oko 2%, temelje se zapravo upravo na očuvanju e, stroge monetarne politike koja je sada na snazi. I posljednje pitanje odnosilo se na to što je monetarna politika učinila za privatne investicije. Mi smo zapravo stvorili, ponovno stvorili, rekao bih, financijske uvjete koji su optimalni za rast privatnih investicija u eurozoni. A kad kažem ponovno stvorili, pod time mislim da su to zapravo uvjeti koje su uništile mnoge krize koje su pogodile Europsku uniju nakon 2010. godine i govorili smo zapravo o e, maržama i o kamatnim stopama i usporedbi onih koje smo imali prije 2010. godine i onih koje imamo danas. Međutim, moram ponovno naglasiti da monetarna politika nije dovoljna. Nije dovoljna za stvaran održivi rast. U dugom roku, naravno. Hvala. Hvala lijepa na ovom vrlo zanimljivom i korisnom e, monetarnom dijalogu. Naši članovi to zaista cijene. Mislim da ovime možemo zaključiti sastanak. Sljedeći sastanak održat će se sljedeće srijede u tri poslijepodne.